Uh, Kolege, možemo li započeti sa sastankom? Želim izraziti dobrodošlicu svima koji su došli na drugi dio današnjeg sastanka. Vjerojatno zaslužujete čuti informaciju od mene da smo od prvog dana u našem odboru razvili jedan e, zanimljiv pogled na ono što u Europi funkcionira, a što ne funkcionira i kako možemo poboljšati arhitekturu i funkcioniranje politike Europske unije i to tako što ćemo bolje iskoristiti potencijal koji već postoji u trenutnim ugovorima. Isto tako e, vjerujemo da je razumno obratiti pozornost i na budućnost i vidjeti kako možemo dodatno poboljšati način na koji Europa ostvaruje rezultate koji su potrebni za njezin razvoj, za njezine građane i za njezin položaj u svijetu i za ono što je potrebno kako bi Europa bila funkcionalna, uspješna demokracija. Također razmatramo kako poboljšati funkcioniranje europskih institucija i bolje surađivati na svim razinama upravljanja u Europskoj uniji od lokalne razine pa do regionalne, nacionalne i na kraju europske. Također razvijamo i interes za buduću viziju institucionalne arhitekture i institucionalne prilagodbe Europske unije. Dakle, mi gledamo budućnost i to uglavnom sa stajališta e, arhitekture Europske unije, to jest načina na koji je ona osmišljena i kako funkcionira, kako se donose odluke. Međutim, e, ne ulazimo u politike, mislim da je to jedan dodatan izazov prilagodbe za Europu, kako ona treba prilagoditi sadržaj svojih politika, kako bi one bile učinkovitije i e, donijele nam ono što trebamo e, u Europi. Upravo zato imamo ovaj sastanak. Finalizirali smo dva izvješća. Prije godinu dana smo o, to, o njima raspravljali tada su izvješća bila u jednoj drugoj fazi, sada su ona dovršena i o njima ćemo glasovati 8. prosinca ove godine. Nadam se da ćemo već na početku veljače imati izvješća koja će nam poslužiti kao temelj za raspravu na plenarnoj sjednici u parlamentu o tome kako Europski parlament vidi budućnost i kakve su to promjene u Europskoj uniji koje nas čekaju, a koje su dijelom budućeg razvoja unije. Kao što sam jutros rekla, radimo na stajalištu parlamenta, ali imat ćemo i bijelu knjigu Europske komisije i isto tako nadam se da ćemo imati implementaciju Bratislavskog plana puta to su konkretni prijedlozi sa konkretnim politikama koje se odnose na trenutačnu krizu i nadam se isto tako da ćemo povesti dobru raspravu između institucija i da će nam to omogućiti da napredujemo u procesu poboljšanja Europe. Danas ćemo raspravljati o sadržaju naših dvaju izvješća a raspravu ćemo početi s uvodnim riječima. Obratit će nam se dvije važne europske ličnosti. S nama je bivši talijanski premijer Mario Monti. Profesor Monti je bio ujedno i povjerenik e, u dva mandata za važne portfelje. S nama je i Antonio Vitorino, također bivši povjerenik za pravosuđe i unutarnje poslove, bio je i portugalski premijer, ministar obrane i sudac na portugalskom ustavnom sudu. Dakle, imamo dvije ličnosti koje su doista e, desetljećima na jedan način uzdizale Europu. Evo, vrijeme leti, naši životopisi sve su duži. Započet ćemo sa gospodinom Vitorinom koji će nam iznijeti svoje napomene i nadam se da će nas i pritom nadahnuti. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedavateljice, članovi odbora Ekoni Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, prvo želim zahvaliti na pozivnici i drago mi je što mogu sudjelovati na ovom panelu sa Marijom Montijem mi već djelujemo desetljećima i nadam se da ćemo ostati podjednako angažirani u Europi i u nadolazećim desetljećima. Međutim, moramo biti skromni, pragmatični i svjesni da je trenutačna kriza jedna mnogostruka kriza, kroz nju prolazi, ona je pogodila europski projekt i nije nimalo slična bivšim krizama. Jer za ovim stolom uvijek smo govorili da Europska unija iz svake krize izlazi snažnija, a sada smo prvi put suočeni sa mogućnošću potencijalne dezintegracije, pogotovo nakon odluke koju je donijela Ujedinjena kraljevina, to jest njezini građani koji su na referendumu glasali za izlazak iz Unije. Kako bismo se pozabavili tim izazovima, imamo nekoliko preduvjeta. Prvo, važno je e, ponovno uspostaviti međusobno povjerenje među državama članicama. Zbog krize nastali su određene razlike i pukotine koje se mogu proširiti i mogu podrivati politički konsenzus među državama. Postoje određeni znakovi da se formiraju regionalne e, skupine, isto protiv zapada, sjever protiv juga. To je sve izuzetno negativan znak za budućnost Europske unije, europskog projekta. U tom kontekstu mislim da nije izgledno očekivati da ćemo prije sljedećih izbora za Europski parlament imati političko raspoloženje za uvođenje novih izmjena u ugovore. Mislim da se prvenstveno trebamo usredotočiti na iskorištavanje potencijala postojećeg ugovora iz Lisabona i to maksimalno i postoji mnogo stvari koje se mogu još napraviti. Prvenstveno su to politički prioriteti, a moramo imati na umu i da određene političke opcije zahtijevaju institucionalne prilagodbe. Prvenstveno ću se fokusirati na, se, trebamo se fokusirati na dovršenje ekonomske i monetarne unije. Kancelarka Merkel je rekla da ne uspjeli euro, to znači da cijeli europski projekt može biti u velikoj opasnosti. Stoga moramo razmisliti i reći da je naš najveći prioritet e, dovršetak ekonomske i monetarne unije. A to znači prvo uspostaviti ravnotežu između e, nacionalnog suvereniteta i podjele rizika. I u to u dva područja koja imaju važne implikacije za institucije. Prvo je to bankovna unija koju treba dovršiti. Po mojem mišljenju daleko smo napredovali ali stup koji se odnosi na podjelu rizika u bankovnoj uniji dodatno treba razviti. Tu mislim na fond za sanaciju u bankovnom sustavu i također jamstvo za zajedničke depozite. U ta dva područja se treba obaviti još puno posla i to u kratkom roku jer i dalje postoji mogućnost da će se eurokriza vratiti i to ponovno kroz osjetljivi, fragilni bankarski sustav koji je prisutan u nekoliko država članica. A neću sada spominjati poimence o kojim se državama radi. Drugo područje koje je važno odnosi se na rasprave o svrhi i funkcioniranju europskog stabilizacijskog mehanizma. Treba uzeti u obzir da je to jedan instrument koji imamo na raspolaganju i s njime se možemo suočiti i apsorbirati asimetrične šokove u kratkom roku. Ako je ekonomska, bude li ekonomska monetarna unija izložena takvim šokovima, Mehanizam ESM će biti instrument koji ćemo morati koristiti fleksibilno kako bismo pokazali da smo odlučni i da možemo jamčiti stabilnost eura. To ne možemo jednostavno prepustiti Europskoj središnjoj banci, iako ona radi sve u svojoj moći kako bi jamčila budućnost naše zajedničke valute. Dakle, to je bio prvi stup upotpuniti e, ekonomsku i monetarnu uniju. Drugi stup jest potreba da se da povratimo gospodarski rast i također obnovimo put prema konvergenciji. Slažem se sa onima i to piše i u izvješću u kojem ćemo glasovati na plenarnoj sjednici u prosincu. Slažem se da nam je potreban novi pristup. Kombinacija procedura za uspostavu makroekonomske ravnoteže i učinkovitosti preporuka za pojedine države članice. Nacional... Države članice trebaju preuzeti odgovornost za svoje programe nacionalnih reformi, a to po meni zahtjeva ne samo uzajamno povjerenje među državama članicama, već i povećanu ulogu nacionalnih parlamenata ti parlamenti trebaju u svoje zakonodavstvo uvesti ključne elemente strukturnih reformi. Ako ti parlamenti nisu dovoljno angažirani u tom pogledu, imat ćemo slabu odgovornost na nacionalnoj razini za reforme, što znači da reforme neće biti učinkovite. Iz eh, moje perspektive vjerujem da je izazov dvostruk. S jedne strane, vjerojatno se trebamo odmaknuti od sadašnjeg pristupa prema novom sustavu poticaja i uvođenju strukturnih reformi. Ti poticaji trebaju nam dozvoliti da ponovno aktiviramo tradicionalno korištenje strukturnih fondova jer to polako dolazi kraju i ako želimo biti proaktivniji i promicati gospodarski rast, onda moramo iskoristiti strukturne fondove i druge opcije financiranja. Neću više o tome ništa reći jer znam da poslije mene na red dolazi Mario Monti, a pred njim je važan zadatak. On mora identificirati nova vlastita sredstva za Europsku uniju. Međutim, ja vjerujem da je dostupnost tih financijskih sredstava nešto što treba iskoristiti za promicanje strukturnih reformi i to je dijelom i nacionalnih programa reformi. Zato postoji potreba da Europski parlament pomno analizira program reformi, ali istovremeno postoji potreba da institucije, prvenstveno komisija i Eurogrupa, budu puno više proaktivne pri procjeni cjelokupnog učinka svakog programa nacionalnih reformi. Ako želimo imati ekonomsku koordinaciju na razini Unije, ne možemo imati odvojene nacionalne programe reformi, već jasnu političku procjenu cjelokupnog učinka tih nacionalnih programa reformi na provođenje ekonomskih politika u eurozoni, u cijeloj eurozoni. Mislim da je to ono što nam nedostaje i mislim da komisija treba biti proaktivnija u tom pogledu. Na kraju referirat ću se na institucionalni učinak kako bi upravljanje europodručjem bilo učinkovitije, ja sam se od uvijek zalagao za stvaranje stalnog predsjednika Eurogrupe. Treba nam lice, netko tko će biti odgovoran, tko će preuzeti odgovornost i netko koga će se moći pratiti, analizirati. Mnogi vjeruju i vjerojatno su u pravu da ako ne izmijenimo ugovore, moguće je stvoriti stalnog predsjednika Eurogrupe i dati možda taj posao pod predsjedniku Europske komisije koji je zadužen za ekonomsku i monetarnu politiku. Neću sada ulaziti u pravnu raspravu, je li to moguće ili ne. To prepuštam stručnjacima, ali rekao bih da vjerujem da, da takva osoba treba biti treba odgovarati pred Europskim parlamentom i to pred posebnim odborom koji je zadužen za eurozonu, a usporedno s tim on treba komunicirati s nacionalnim parlamentima kada raspravljaju o glavnim ciljevima nacionalnih programa reformi. U ovoj fazi ne vidim potrebu za osnivanjem novih tijela, već mislim da trebamo iskoristiti postojeći pravni okvir, to je članak 13 fiskalnog pakta i trebamo shvatiti da trebamo iskoristiti postojeći proces odlučivanja jer ekonomska i monetarna politika je već sama po sebi složena i moramo imati na umu da ju ne trebamo učiniti složenijom i da donošenje odluka koje je važno u trenutku kriza treba biti jednostavnije i brže gospođo predsjedavateljice. Ovo su bile moje uvodne napomene i želim vam e, još jednom zahvaliti što ste mi pružili priliku da iznesem svoje osobno mišljenje pred e, ovom cijenjenom publikom. Hvala vam na vašem strpljenju što ste me slušali. Hvala vam lijepa. Imam jedno pitanje za vas. Možda to niste očekivali, ali spomenuli ste euro, područje eurozonu i zanima me, Antonio, koja bi to institucija mogla osigurati da kada želimo veću integraciju eurozone, koja institucija može osigurati mehanizam zaštite jedinstvenog tržišta, jer imamo zemlje koje imaju euro, koje nemaju euro, koji bi to mehanizam osigurao usklađenost politika koje promoviraju eurozonu i onih koje su povezane sa ostatkom Europe i kako zapravo izbjeći recimo diskriminaciju zemalja koje nisu u eurozoni. Eto tko bi bio zadužen za takve mehanizme. Hvala, rado ću vam odgovoriti na to pitanje. Prvo, ekonomska i monetarna unija je politika Europske unije, unatoč činjenici da imamo dvije zemlje koje imaju izuzeća, a za dvije godine vjerojatno ćemo imati samo jedno takvo izuzeće. Sve ostale države trebaju ispuniti, to je zadovoljiti kriterije i pristupiti, i usvojiti jedinstvenu valutu. Zakonodavna ovlast je na Europskom parlamentu i vijeću ministara. Dakle, pravno jamstvo za koheziju projekta treba jamčiti Europski parlament, a to je zakonodavac zajedno sa vijećem. Iz političke perspektive, kako bismo izbjegli diskriminaciju i jamčili političku koheziju, ključno tijelo bi bilo Europsko vijeće. Nadala sam se da ćete riječi Europska komisija, ali eto dobili smo odgovor koji smo dobili. Gospodine Monti, jeste li vi spremni? Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, i meni je velika čast biti ovdje i obratiti se članovima vašeg odbora. Drago mi je što sam ovdje sa svojim prijateljem Antonijom Vitorinom. Zakon mogućnosti kaže nam da će oni imati više desetljeća i <laughs> da će se tijekom tih desetljeća boriti za Europu. Imat će više desetljeća od mene, ali siguran sam da ćemo ja i on tu borbu voditi u istome duhu. Uvelike se slažem i s vama, gospođo predsjedateljice, i s Antonijom Vitorinom. prisiljeni smo bolje iskoristiti potencijal postojećih ugovora i vjerujem da postoji mnogo prostora za bolje iskorištavanje ugovora. Reći ću nekoliko riječi o, onom, o području ekonomskog, to gospodarskog upravljanja, na čemu je radio Antonio Vitorino. No, fokus ovog odbora jest na mogućim reformama ugovora i ugovora iz Lisabona i zato ću također reći nekoliko stvari i o tome. Potpuno se slažem s Antonijom Vitorinom. Za razliku od njega ja nisam stručnjak za institucijska pitanja. Michel Barnier i ja... Dakle, on ozbiljno govori o tim pitanjima, a vjerujem da su to izuzetno važna pitanja. U potpunosti se slažem da ako želimo potpuno iskoristiti potencijal ugovora iz Lisabona, to jest ako želimo imati dobru ekonomsku politiku, nužno je ponovno uspostaviti uzamno povjerenje između sjevera i juga i istoga, istoka i zapada Europe. I institucija kojoj sam imao čast služiti deset godina, to je Europska komisija, sada sebe samu voli nazivati, a i drugi je tako voli nazivati, političkom komisijom, treba zapravo se baviti esencijom političkog rada, a to ne znači određivati doze fleksibilnosti u skladu sa ravnotežama moći već se baviti čelnicima država članica politički bez intelektualne ili političke subordinacije. I također komisija treba uložiti veliki trud kako bi čelnike država članica uvjerila da ono što ih dijeli jest istina, ali da oni ipak u tome donekle pretjeruju. Uvjeren sam da je to uzajamno povjerenje doista važno, jer e, sada su u pitanju i brojne predrasude. Ako razmotrimo tri ključna stopa ekonomske politike na europskoj razini, po meni potrebna je zajednička posvećenost kako bi se u istovremeno održavala integracija jedinstvenog tržišta i rast unutar Europske unije. Okvir za ekonomsku politiku koju Europska unija ima ne treba u potpunosti promijeniti, ali treba ga značajno poboljšati. Pritom eh, mislim na nešto što je za mene puno važnije, od onih poboljšanja i navedenih u izvješću pet predsjednika. Ključno poboljšanje odnosi se na preostale prepreke za integraciju i rast, a to su fundamentalne prepreke koje imaju korijen u razlikama između političkih kultura. Moja analiza situacije me dovela do zaključka da postoje tri napetosti. Jedna je između integracije tržišta i socijalne, socijalnog i nacionalnog otpora integraciji. Ta napetost spriječava jedinstveno tržište da napreduje i uzrokuje manju integraciju i slabiji rast. Druga napetost je napetost između fiskalnih pravila i fleksibilnosti. Ta napetost eh, dovodi do uzajamnog nepovjerenja zemljopisno između sjevera i juga i kulturno između vizije liberalizma i anglosaksonskog stajališta. Takva napetost s jedne strane smanjuje vjerodostojnost pakta za rast i stabilnost, a s druge strane spriječava javna ulaganja na nacionalnoj razini, ona ne mogu u potpunosti doći do izražaja, a potrebna su kako bi komplementirala Junckerov plan. I treća tenzija, treća napetost na kojoj nedavno radim, to je napetost između takozvanih neto onih koji to doprinose i onih koji koriste te doprinose. Ta napetost struje život u Europskoj uniji i povezana je sa proračunom. U postojećem obliku proračun je zapravo zastario zbog strukture rashoda, nije transparentan, nije demokratičan i zapravo je regresivan u svojem financiranju. Ono o čemu ja sanjam jest da komisija tumačići svoju ulogu političke komisije na najbolji mogući način treba osjetiti dužnost i više se angažirati u svojoj suradnji sa državama članicama kako bi našli zajedničko stajalište i uz pomoć toga otkrili novu posvećenost integraciji i održivom rastu. Imam i nekoliko prijedloga što bi trebalo napraviti, a to nije nemoguće napraviti. Imam jedno i polgodišnje iskustvo člana, ja sam bio član Europskog vijeća i mogu ustvrditi da ako tri ili četiri čelnika ključnih država eurozone sjednu na pola dana, na jedan dan, za isti stol. Oni mogu smanjiti udaljenost među sobom i premostiti razlike. I to zato što shvate da imaju doista zajedničko stajalište na taj način političke vlasti Europske unije u Europskom vijeću i tijekom Eurosamita u lipnju 2012. uspjele su jednoglasno postići dogovor, pogotovo na samitu Eurozone, a to je omogućilo predsjedniku ECB-a da nekoliko tjedana poslije izjavi ono što je izjavio, to jest da će poduzeti što god je potrebno. I Europska središnja banka kao institucija to je naglasila i u svojoj odluci o EMT-u, o novom instrumentu. Mislim da bi trebalo biti moguće kada je riječ o tim trima napetostima, pronaći rješenje. Što se tiče jedinstvenog tržišta, potrebna nam je pomirba između tržišta i socijalne komponente socijalno-tržišne ekonomije. Vidim da je gospodin Brok ušao i socijalno disocijale Mark Wirschschaft mi je odmah palo na pamet. Socijalne komponente tog tržišta trebaju biti, dakle to treba biti pomireno sa integracijom kako bismo uklonili prepreke za brže usvajanje zakonodavstva o jedinstvenom tržištu trebamo ostvariti napredak i imati bolju poreznu koordinaciju i brže politike takve politike trebaju biti manje složene i bit će manje teške kada države članice koje su se tome protivile više od drugih više ne budu više e, neće odlučivati. Što se tiče stabil e, pakta o stabilnosti i rastu, njegova formulacija je bila primjerena kada je euro uveden, ali sada smo u jednoj dobroj situaciji. Imamo vjerodostojnost tog pakta koja je smanjena na nulu i sami sebe zavaravamo kada govorimo o paktu za rast i stabilnost. Ja sam jedan europljanin koji ne bi bio sretan kada načela fiskalne discipline ne bi više postojala, kada bi više bila uklonjena. To bi vjerojatno izazvalo e, veselje u kratkom roku, ali katastrofu u dugom roku u određenim državama. Trenutačna situacija je takva da u većini slučajeva ne postoji ozbiljno provođenje, ozbiljna implementacija pakta o rastu i sigurnosti. I Stoga je sada idealan trenutak kada je moguće da sjever i jug, da zemlje sjevera i juga sjedu za isti, sjednu za isti stol i priznaju da s jedne strane sve, sva ta fleksibilnost koja se odnosi na trenutne rashode, toga se treba riješiti, ali s druge strane svi trebamo naklonjenije gledati na nacionalna javna ulaganja, koliko god usko definirano, to treba biti praćeno na europskoj razini, kako ne bi bilo nikakvih trikova, ali europska ekonomija, europsko gospodarstvo se ne može ozbiljno pokrenuti. Imamo Junckerov plan, i to je dobro, ali imamo i javno ulaganje na nacionalnoj razini. Čak i po njemačkom načelu ne bi trebalo biti previše teško objasniti da ako se suzdržimo od zaduživanja na tržištu, kada su kamatne stope izuzetno niske, čak i negativne, kako bismo budućim generacijama Njemaca Europljana omogućili bolju infrastrukturu, to je jedan dobar prijedlog. I djelujemo protiv budućih generacija ako se suzdržimo od takvog djelovanja. I konačno, što se tiče proračuna Europske unije, prioritet bi bio ponovno se fokusirati na svoj da se Europska unija fokusira na svoj temeljni posao i postoji zahtjev da Europska unija djeluje i na području sigurnosti, obrane i kontrole vanjskih granica te području kontrole nad migrantima, ali i pomoći migrantima. Na ovo je prvi put da se države članice okreću Europskoj uniji i govore da treba učiniti ovo i ono, a ne djelovati u izolaciji. U našoj skupini na visokoj razini za vlastita sredstva odlučili smo i predati izvješće ovom parlamentu i drugima dvama institucijama, vijeću i komisiji. To će biti početkom siječnja i ako države članice budu suglasne da Europska unija mora imati nove funkcije, možemo zamisliti da ćemo isto tako imati i nove, nova vlastita sredstva koja će omogućiti da se provedu te nove funkcije. I na kraju zadnja, moja zadnja napomena. Nemam zapravo prijedlog koji se odnosi na sadržaj mogućeg novog ugovora, ali mislim da ako ne poduzmemo trud i ne približimo različite političke kulture, ugovor bi zapravo bio sam po sebi besmislen, to je njegova izmjena. A ako uspješno uložimo taj trud, onda možda novi ugovor neće dugo vremena uopće biti potreban. Ono što čvrsto predlažem jest da svi stručnjaci iz institucija, iz e, vijeća, komisija, parlamenta i diljem Europe trebaju se usredotočiti na jedan mali aspekt prije nego što krenu uopće pregovori o novom ugovoru. Već godinama znamo da postupak ratifikacije u sadašnjem obliku predstavlja gotovo fatalni teret za reviziju ugovora. Ta, taj mehanizam direktne demokracije, onaj mehanizam koji se zove referendum, je pokazao svoje teško lice Europi u Danskoj, Nizozemskoj i drugim zemljama već prije nekoliko godina. Druga iskustva nisu pokazala također da, je, da su referendumi, referendumi jednostavni, i tu govorim i o Brexitu, ali i o drugim referendumima. Je li doista nužno imati ratifikaciju i te procedure? Sjećam se jednom e, prilikom. Sjeverna Europa i skupina kojom je predsjedao moj kolega, s kojim, s kojim sam ovome raspravljao. Ja sam bio suautor tog članka. Mi smo identificirali jednu drugačiju metodu, ali s obzirom da ja nisam pravnik, ne mogu se u to upuštati, ali mislim da bi pravnici trebali istražiti je li moguće imati drugu metodu ratifikacije. Tu nam pomaže povijest jer e, smo naučili da dvije države u dvije najpoznatije federacije na svijetu nisu ratificirale ustav koji vlada njihovim federacijama, to su Rhode Island, država Rhode Island koja nije sudjelovala u raspravi o Filadelfijskoj konvenciji i odbila je tekst i pridružila se ali pridružila se kada su je prijetili sa isključivanjem. I 1949. u Njemačkoj Landtag Bayern, slobodna država Bavarska, je odbila ratificirati temeljni zakon Federalne republike Njemačke, ali s jednim pragmatizmom koji, o kojem bi trebalo dodatno razmisliti, ali je Dakle, to je jedna igra divova Federalna republika Njemačka i Bavarska. jedna mogućnost koja se pojavila u tom dokumentu koji sam, na kojem sam radio prije desetak godina bila je sljedeća. Kada postoji novi ugovor koji potpisuju čelnici vlada i država, isto tako treba postojati jedan dodatni članak koji potpisuju svi oni, a u kojem piše u slučaju da mojoj državi ugovor koji sam potpisao neće proći parlamentarnu ratifikaciju ili na referendumu, onda za šest mjeseci od tog datuma obećujem da ću na ratifikaciju predložiti, za ratifikaciju predložiti novi prijedlog u kojem se građanima postavlja pitanje. Želite li da naša zemlja ostane dijelom Europske unije u skladu s tim ustavnim tekstom koji su prihvatile sve druge države članice ili želite da izađemo iz Europske unije? Na taj način bi građani zapravo bili suočeni sa radikalnom alternativom i, i nedavno smo imali iskustvo sa jednom takvom radikalnom alternativom. Samo želim predložiti da vrhunski pravni stručnjaci i politički stručnjaci u Europi ne trebaju posvetiti 100% snage onome što će biti u novom ugovoru, jer je vrlo vjerojatno da to neće, da on neće proći sve filtere ratifikacije, već treba vidjeti postoje li drugi načini i drugi modaliteti koji se mogu iskoristiti. Hvala vam lijepa. Thank you very... Hvala, hvala vam profesor Monti. Sada bih rad prešla na kolege iz Europskog parlamenta Dakle, oni koji se slažu sa ovim što smo čuli, da možda nam kažu neke detalje svojeg viđenja. Ne znam da li netko želi započeti s izlaganjem, možda Mercedes pa Govorit ću na talijanskom. Dakle, prije svega zahvaljujem na izlaganju izvjestiteljima i predsjednici i na doista interesantnoj raspravi koju smo pokrenuli. Mnogi od, od vas vjerojatno su već čuli za ovo izvješće tijekom njegovih početnih faza, vjerojatno se toga sjećate. Pa ću odmah reći na nekolicinu ideja i reći vam kako su se stvari od tada razvijale. Prije svega, kao što je već rečeno, uvjereni smo da unutar Lisabonskog ugovora na raspolaganju imamo većinu alata potrebnih za nošenje sa izazovima sa kojima se suočava Europska unija. Prvenstveno, tu mislim na izazov razradnje jedne demokratske strukture koja će moći osjetiti bilo građana isto tako reagirati brže na izazove koje pred nju predstavlja vanjski svijet. Jasno je da postoji određeni broj aspekata na kojima se treba više poraditi, I to osobito ako želimo pokazati jednu razinu demokracije. Nadalje, ispunjavanje uvjeta ekonomske monetarne unije dovršavanje unutarnjeg tržišta imamo i treće, moramo se pozabaviti novim izazovima, osobito onima veznim za vanjske aktivnosti, vanjska pitanja, obranu, pravosuđe, sigurnost. To su najnedavniji izazovi koje su se pod nas pred nas postavili, ali svi su podjednako važni i sa svima se možemo nositi e, većim dijelom već koristeći ugovore koje imamo na temelju naših osnivačkih ugovora. Prvi dio izvješća bavi se više institucionalnim aspektima. Uvjereni smo da načelo zajednice je nešto što je mnogo kvalitetnije od međuvladinog pristupa, odnosno načela međuvladino načelo jedno od, jedan od razloga iz kojeg zapravo zaostajemo u smislu procesa donošenja odluka. A to postaje sve većim i većim problemom u Europskoj uniji. Imajući to na umu, u samom ugovoru imamo pasarel, prijelaznu klauzulu i druge stvari na temelju kojih možemo raditi. Nemam vremena ulaziti u previše detalja, ali smatram da postoji određen broj aspekata kojima bi se trebali ozbiljno pozabaviti. Prije svega, samo funkcioniranje vijeća i komisije, no prvenstveno vijeća. Stvar je u tome da vijeće na temelju ugovora ima alate zbog kojega se sve više i više može doživljavati kao Europski senat. Dakle, temelji se na QMV metodologiji kvalificirane većine, ali ide i dalje. Dakle, trebamo imati veću transparentnost u radu vijeća. To bi tek jedna od zakonodavnih formacija trebala biti, a druge bi mogla djelovati poput trajnih odbora EPA, stalnih odbora. Postoji još jedan stup Europske unije kojeg većina građana ne postaje. Ne poznaje, a oni smatraju da komisija odlučuje o svemu i kad kada nešto prostora ustupa parlamentu i vijeću. Međutim, građane se u tom smislu vara. Vijeće svakako ovdje igra ključnu ulogu. A još jedan aspekt koji je vrlo važan za naše kolege u nacionalnim parlamentima je da se rad treba odvijati uz veće uključivanje samih nacionalnih parlamenta i oni bi trebali imati zapravo bolju poziciju u vršenju nadzora nad onime što se na razini vlada radi kada sudjeluju u procesima donošenja zakona u Europi osobito u radu europskog semestra. E, radimo ovdje na cijelom nizu kompromisnih amandmana koji su praktički već dovršeni, sljedeći tjedan ćemo već glasati o njima. A cilj amandmana je bolje porazmisliti o tome kako naš zajednički rad djeluje, u kojem se smjeru stvari kreću. Naravno mi radimo na temelju članka trećeg, to je zajednička osnovica i europski semestar želimo učiniti još malo demokratskim, a kako bismo to postigli smatramo da bi dobro bilo imati svojevrsne smjernice ekonomskih politika te smjernice ne bi se bavile samo fiskalnim politikama, već i ekonomskim i socijalnim. Isto tako politikama koje se bave tržištem rada. Zamisao iza svega je da bi nacionalni parlamenti zapravo mogli vršiti nadzor nad politikama svoje vlade u Europskoj uniji. I voljeli bismo da taj nadzor bude širi i jasnije definiran. a to također dakle kroz naše rasprave o smjernicama za pojedine ekonomske politike. Postoji određen broj drugih pitanja koje se bave ulogom parlamenta, no to je sve sastavni dio općih pitanja kojima se bavimo kada razmatramo odnose između europskog i nacionalnih parlamenta. Cilj je osnažiti demokratsku odgovornost Europske unije i osnažiti isto tako našu sposobnost da zajednički reagiramo i rješavamo pitanja s kojima se nose naši građani. U ovom dokumentu također se bavimo i ekonomskim politikama, naše kolege su se i na to usredotočili i ponovno smatramo da je na mjestu da se bavimo pitanjem konvergencije naših gospodarstava, te odgovornosti koju za to snose vlade. Imajući to na umu, ukoliko planirate preći s jednostavne koordinacije pojedinih fiskalnih politika i radite unutar vrlo krutog okvira i pokušavate prijeći na e, stvarni, stvarnu konvergenciju koja će uključivati cijeli niz zamisli, ne samo financijskih, ekonomskih, već i socijalnih i radnopravnih, tada zapravo govorimo o jednom socijalnom paktu koji bi uvjerio građane da konvergencija nema samo veze sa aspektima gospodarstva ili unutarnjeg tržišta, već i u širem smislu se bavi kvalitetom života građana. Nemam dakle vremena u potpunosti ulaziti u detalje, no mislim da je ovo dobar način rada. Dakle, na taj način ćemo ove politike učiniti razumljivima za građane. Pokušat ću skratiti ostatak. Dakle, moramo također vidjeti gdje u Lizabonskom ugovoru postoje alati koji su odnedavno osnaženi aktivnostima kancelarke Melerkel i ministara za obranu u Bratislavi, jer postoje alati koji nam omogućavaju da radimo u smjeru zajedničke vanjske sigurnosne politike za Europu, osobito što se tiče obrane i strukturirane suradnje i osnažene suradnje a sporazum nam isto tako nudi cijeli raspon korisnih instrumenta koje se može iskoristiti. No, vrijeme teče tako kako bismo u potpunosti iskoristili potencijal Lizabonskog ugovora, to je izvedivo, a isto tako postaje sve nužnije. Moramo se boriti protiv terorizma, imati jasnu sigurnosnu politiku, a isto tako želimo osnažiti svoje politike azila i imigracijske. To je sve moguće učiniti unutar postojećih okvira ugovora, ali to je izazov koji mi moramo prehvatiti. Kao što znate, e, sami ugovor je konstitucionalni ugovor, tako da cijeli raspad mogućnosti pokriva. No jedno važno je napraviti jedan iskorak prema nacionalnim parlamentima i započeti dijalog jer nam je potreban vaš input kako bismo mogli raditi dalje na ovom procesu i ne usredotočavati se samo na ovlasti Europske unije. Voljeli bismo isto tako razjasniti koje su te suštinske ovlasti i na koji način možemo njima upravljati zajednički i kako raditi ruku pod ruku s vama i kako bismo zadovoljili potrebe naših građana na jedan vrlo demokratski način, kako bismo našim građanima dakle, pojasnili o čemu se u ovom procesu radi i što on točno znači. Lizabonski ugovor dakle, nudi nam popriličan broj alata za tako nešto, iako ih se ne koristi toliko često. Mogli bih još nastaviti i imati tu puno još za reći. Sigurno sam da ćemo još čuti neka pitanja o detaljima ovih pojedinih aspekata. No ono što zaključno želim poručiti je sljedeće. E, rad koji smo proveli na ovim kompromisnim amandmanima pomogao nam je u velike Vrlo detaljno smo razmotrili kako točno pojedini članci u ugovoru mogu biti provedeni u smislu konkretnih reformi koje su nam danas nužne. Hvala. Hvala vama, Elmar, hoćeš li ti preuzeti? Pa ću vam prijeći na eh, nacionalne parlamente. Hvala. uzeti samo nekoliko komentara i nadopuna. Kao polazešte uzet ću primjer koji nam je dao E, kolega Monti e, kad je govorio o e, gospodarskim sustavima i ono što moramo naučiti, moramo naučiti pronaći ravnotežu i u gospodarskom području i u socijalnom području i to moramo pronaći ravnotežu kada govorimo o uvjetovanoj, e, uvjetovanoj ekonomiji. Enforcement je vrlo bitan. E, I sve to, međutim, moramo staviti u razmjerne odnose imamo često situacije da jedan dio parlamenta govori o jednome, drugi parlament o drugome, ali moramo obe strane u parlamentu svesti na jedno i e, okupiti pod jednim nazivnikom kako bismo mogli govoriti o ovom izvješću i kako bismo mogli e, postiđe kompromis. Jedan problema pred kojim se nalazimo jest kako uspostaviti poveznicu između učinkovitosti i legitimacije moramo ispuniti zadaće, ali za ispunjenje zadaća trebaju nam učinkovite metode. Međutim, na koji način će pronaći e, učinkovite metode kako e, ih pronaći, kako postići dostatan stupan legitimacije i to ne samo ovdje na europskoj razini, nego također i da ih e, građani podržavaju. Po mom mišljenju e, to obuhvaća dva elementa. Kao prvo, moramo e, po pone prije polaziti moramo jasno definirati e, koje zadaće tko može riješiti, koji su to primarni zadaci i koje zadatke možemo riješiti e, na europskoj razini pridržavajući se načela subsidijarnosti. E, postoje zadaci, problemi koji se ne mogu riješiti E, na nacionalnoj razini, ali da bi se riješili na europskoj razini potrebna je učinkovitost, kapacitete i mnogo toga još više. To je možda i razlog e, zašto često se javlja ovo neprijateljstvo prema e, Europi i izjave poput Europa bi trebala riješiti te probleme, ali ih ne može riješiti ili Europa nam ne daje instrumente pomoću koje bismo i mogli riješiti probleme i tu se zapravo nalazimo u tom začaranom krugu iz kojeg nikako ne možemo pobjeći. I htio bih to sada pojasniti na jednoj konkretnoj točci, nečem čim smo se bavili proteklih tjedana i mjeseci, a to je cijela rasprava koja se vodila o e, CETI. Mm, CETA, da ili ne, je ispravno ili ne. Ali riječ je zapravo o tome da moramo jasno dati do znanja, jasno pojasniti da ako je Europska unija nadležna za nešto, da tada se može i poče od toga da odluka na razini Europske unije ima dostatnu legitimnost E, i da Europska unija može od, e, legitimno odlučivati o onome što je u nadležnosti Europskoj unije. Ako se donošenja odluke odvoji od legitimacije, onda nastaje problem i onda imamo problem. E, mislim da se to, smo to mogli jasno vidjeti. Uh, opće stajalište je bilo da je to zapravo riječ o europskom sporazumu, ali na razine unutarnje politike se se govori o tome da o tome su odlučivati nacionalni parlamenti. E, u tom trenutku je priče kraj. Kao što i kada s druge strane, kada govorimo o e, nacionalnim parlamentima i njihovom uključenosti. Ali u onom trenutku kada se određene nadležnosti prenesu na Europsku uniju, e, tako imamo Europske vijeće, Europski parlament koji je na, su nacionalni parlamente legitimirali za donošenje odluke, onda je to nadležnost Europske unije. A ako se to ne prihvaća, onda e, stojimo pred, onda je to donose dodatne rizike, dodatne, poluče da sobom dodatna pitanja trebamo li EU uopće dati određene legitimnosti ili prenijeti nadležnosti? Ono možemo to prepustiti i nacionalne razine i reći e, riješite se na nacionalnoj razini, nemojmo tu govoriti o EU. Mislim da to mora biti jasno. Međutim, to znači da e, imamo i transparentnost prema e, građanima Europske unije i tu važnu ulogu ima vijeće. Dakle, uzmemo li Brexit, Dakle, ako e, se e, godina govori narodu da je Europa nešto loše, onda ne možete, smijete se čuditi da je ishod Brexit, referenduma Brexitu bio takav kakav je bio. Ili da će rezultati biti dobri ako e, se da, da sve treba rješavati na nacionalnoj razini. Dakle, ne možemo očekivati nešto dobro ako govorimo samo loše o Ruskoj uniji. Lako je reći, e, komisija je donijela e, propis, ona je kriva za sve. Svi znamo, komisija nije ta koja donosi isključivo sama odluke. Dakle, moramo preuzeti svoj dio odgovornosti e, i promjena pravilnika vijeća. Da, u ugovoru stoji e, vijeće ministara, a ne vijeća ministara. A mi smatramo da vijeće ministara kao drugi dom treba vijećati javno da e, i da treba javno glasovati. bi tako da se nitko zapravo ne može skrivati od svoje odgovornosti negdje u izmaglice i da e, narod vidi na koji način se tu donose, donose, e, donose odluke. Naravno, postoji tu uvijek mogućnost da određeni odbori, tehnički odbori e, vječaju iza zatvorenih vlada. Dakle, mm, to je nešto što je po mom mišljenju vrlo važno ako želimo napredovati i riješiti problem. Slično imamo i kada je riječ o europskom semestru, ako i tu smijem uzeti kao primjer. Ja sam mišljena, Mercedes je to podjednako rekla, ako imamo smjernice za koje postoje određeni predovjeti, onda te smjernice Tajlands moraju biti demokratski legitimirane a legitimiranost e, dolazi od vijeća komisije. Riječ je o, o smjernicama, one mogu vrijediti 5-6 godina, a sve ono ostalo e, zapravo nije nešto što bi smatrao nečime što je trebalo su e, odlučivanje. Međutim, onda moramo u Europi imati skrutini postupak a i mogućnost da se e, u postupak uključe ako je potrebno i nacionalni parlament i time ojačati ulogu nacionalnih e, parlamenta pogotovo tamo gdje to treba jačati na nacionalnoj razini. I tu mislim da upravo kroz ovu legitimnost mora biti jasno da se kroz Europski parlament jačaju nacionalne parlamenti, ali svaki na svoje razine Mješovite nadležnosti na istoj razini samo dovode do netransparentnosti. Dakle, ojačati svakog aktera, ali na njemu odgovarajućoj razine. Dakle, ako je riječ o, riječ o nacionalnom novcu koji se troši, za koji je nadležan nacionalni parlament, da imamo nacionalnu nadležnost. I mislim da to sasvim jasno i da tu trebamo jasno razlikovati pojedine razine i Naravno, između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta svakih pola godina održava se sastanak E, o određenim pitanjima vanjske politike, ali o vanjskoj politici ne odlučujemo zajedno. Svako odlučuje o svojoj vanjskoj politici, ali ti sastanci dobro funkcioniraju, pruženu mogućnost da razmijenimo svoja mišljenja i omogućavaju nam da e, od, e, također druge institucije kontroliramo u skladu naše nadležnosti. Dakle, važno je da djelujemo tamo gdje je naša nadležnost. I ja imam dojem da upravo ta e, konferencija, je konferencija na temelju e, članka 13 fiskalnog paketa, jest, e, imaju mogućnost da preuzmu sličnu ulogu i da se na taj način ostvari suradnja između različitih razina, ali bez miješanja nadležnosti. Mm, bilo bi dobro ako bismo tako mogli postupiti dalje. Nadalje, e, tako vrlo sam zahvalan e, na onome što se ovdje kaže o sposobnosti za reforme. E, prvo, pitanje je kako izaći iz ove slijepe ulice. Megan kancelarka Merkel je rekla e, ne možemo kako postići reforme, a da ne budemo vezane za načelo jednoglasnog donošenja odluka. Znamo, znamo da je jednoglasnost tu, da se svi slažu, ali imajući na umu Mm, odluke Njemačkog saveznog ustavnog suda. Kao što znamo, taj institucija u Njemačkoj igrala veću ulogu nego Bundestag kada je riječ o CETI, međutim to je naš njemački problem i to moramo riješiti. Međutim, puno je toga što tu treba prodiskutirati, ali istovremeno moramo otvoriti zapravo da postizanje suglasnosti i jednoglasnosti nije riješen. U govoru smo to riješili sa e, dvotrećinskom većinom. E, imamo slučaj gdje zapravo Bavarska se nije složila s time i to je upravo to kršenje načela subsidijarnosti. I sada je prvo pitanje na koji način postići da se načelo suvereniteta e, ne krši, jer to je jasno opisano zakone, a s druge strane da imamo mogućnost i slobodu djelovanja. Imali smo e, ustavni konvente konvent, tu smo otišli korak dalje, ali iz poznatih razloga ni tu nismo postigli željeni cilj. Sada e, izvješće za e, kolege Verhofštata, ali i ovo izvješće preso tako je kolegica i mene, sa klauzulom, može će doprinijeti tome da se ovdje nešto poboljša. Trebno nam je jedinstvo kako bismo mogli riješiti velike probleme i to ne smijemo dopustiti da jedan član sve blokira. Iz stoga je pitanje kako možemo jače koristiti načela fleksibilnost. Imamo tu razne oblike suradnje koji su kao instrumenti zapisani u ugovoru i mislim da je to nešto što trebamo koristiti, nešto što možemo i trebali bismo jače koristiti. Mi sad imamo situaciju da jedina krajina želi stupiti iz Europske unije, e, Ujedinjena kraljevina koja je e, često uznala uložiti veto, e sada bi bilo fair da ako e, netko želi izađe iz Unije, onda treba drugome dati priliku da se pripreme za izlazak, a i ne smije ustrajati na vetu koji je prethodno e, dan. Dakle, ako imamo koaliciju koja je otvorena za sve, onda ona mora biti oblikovana i strukturirana i tako da e, ne postoje nikakve prepreke za pristupanje koalicije, bilo da je riječ da ovdje govorimo o euru, o Schengenu ili drugim e, instrumentima. Ne možemo imati da jedni napreduju, drugi zaostaju. U svakom slučaju, mislim da je ovo bi ovo moglo biti bolje rješenje nego da se u Europi neprestano stvaraju krugovi i kružoke koji zapravo samo dovode do većih podjela. Mi nismo eh, pr, eh, mi nismo eh, za zato da imamo eurozonu i one koji su, nisu u eurozoni. Mi ne želimo ovdje unositi razlike između zemalja članice. Sve zemlje članice su jednako vrijedne i stoga moramo pronaći put e, koji će nam omogućiti da živimo načelo europskih integracija, a to da su sve zemlje članice neovisno o visini, o, veličini ili bogatstvu jednako vrijedne. I mislim da tu imamo dobru bazu za daljni razvoj. Mm, na posljedku samo još nešto što je kolega Monte rekao vezano za posljednji referendum. U posljednje dvije godine ja sam postao veliki protivnik referendum. I sada upravo razumijem i ono što stoji u Ustavu Republike Njemačke. Ustav koji je proizašao iz Vajmarske republike i iskustva propasti Prve republike. E, naime, e, tada, početkom 30. godina, krajem 20. godina, referendumi su korišteni kako bi se uništio autoritet demokratskih institucija i kada danas vidim iz kojih razloga se sve poziva na referendum i na koji način se reagira na referendume, a to je da se ne govori informativno o teme, onda e, na kraju e, nije više to pitanje e, ako znamo referendum u Italiji, volimo li ili ne volimo, onda to nije, nije pravi put. E, referendum postaje instrument za potkopavanje legitimnosti i referendum je izraz e, nedostatka hrabrosti za preuzimanje od političke odgovornosti za vlastito djelovanje i mislimo da e, nam mora svima biti jasno da to nikako nije pravi put. Hvala. Thank you very much. Hvala vam lijepo, dragi kolege. Imamo devet govornika koji se javljaju za riječ. Tako da mislim da vam mirno mogu dati do pet minuta vremena za govorenje, čim kraće tim bolje. No potaknuo bih vas također da pokušate reagirati na ono što je naših četvero panelista već reklo. Ukoliko još se netko javi za riječ, prilagodit ćemo vreme za govorenje. Za par minuta zatvorit ću popis govornika, pa vas molim da se svi javite na vrijeme, odnosno odmah. šta ti iz Mađarske, prvi ima riječ. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Hvala, um, gospođo predsjedateljice, drage kolege i kolegice. Mislim da e, nam je svima jasno da se Europska unija nalazi u krizi. E, to je nešto oko čega se slažemo, no podjednako tako trebali bismo analizirati i što su razlozi za krizu Europe, što nas je to dovelo u ovakvu situaciju. I vidimo da institucije Europske unije se ne ponašaju više onako kako to očekuju građani Europske unije, da jaz između institucija i europskih građana postaje sve veći. To je razlog zašto građani imaju osjećaj da ono što se događa se ne događa u njihovom interesu i stoga je opravdano postaviti pitanje tko nosi odgovornost za ovakav razvoj. Ako je odgovor na to pitanje da su građani krivi ili da su građani ljudi odgovorni za ono što misle ili kako procjenjuju ocjenu, ne možemo govoriti o demokraciji. Suverenost je izvor e, svake legitimacije. Legitimnost proizlazi iz naroda i političari moraju zastupati mišljenje i stavove građana. Ako to ne čini, Europska unija će prije kasnije se raspasti. Europska unija i parlamenti mogli bi izgraditi blizinu, eh, postaviti most preko tog jaza i objasniti ljudima eh, što se to događa u njihovom interesu. Eh, mnogi europski političari polaze od toga da je potrebna veća europska integracija, dublja europska integracija, da je to rješenje. No bojim se da oni koji razmišljaju upravo tako dovode, će jednog dana dovesti do raspada Europske unije. Nekoliko govornika već je reklo i spomenulo koje tu mogući, moguće rješenja postoje, primjerice e, yellow card, da bi to moglo biti rješenje, ali u praksi to ne funkcionira. Naime, kada imamo direktivu o upućivanju radnika na rad u inozemstvo, tada pa nije dovoljno 11 zemalja, 11 parlamenta da vijeće komisiju navedu na promjenu e, mišljenja. To je potpuno se zanemarano što kažu nacionalni parlamenti. Nisu nam potrebne Ujedinjeni narode Europske unije, ali ako je to cilj, ako je to namjera, onda su nam potrebni novi ugovori. Međutim, u postojećim ugovorima ne pronalazimo nikakav mandat za izgradnju federativne strukture i stoga na te moramo djelovati i raditi na temelju postojećih ugovora. Komisija treba ponovno postati i nastupiti kao čuvarica ugovora. U Mađarskoj smo primjerice tijekom migracijske krize primijetili smatrali da, da je Mađarska e, napadnuta samo zbog toga što je pokušavala pridržavati se propisa o Schengenu, e, što je pokušala zaštititi granice e, Schengena zone, a napali su nas države koje su same prekršile europsko pravo. I to ponovno ne odašelje poruku da je Europska komisija začuvarica e, ugovora. Ljudi polaze od toga da ne polaze od toga da lobisti imaju velik utjecaj i u stručnoj literaturi često se govori o Europskoj uniji kao forumu lobista o tome da se sve prekomjerno regulira da bivši povjerenici postaju, prozimaju vodeće uloge u međunarodnim e, kompanijama i da to naravno sve utječe na politiku. Dopustite mi da navedem još jedan primjer. Mislim da bi to mogao biti i pravi smjer e, za daljnji razvoj Europe. Švicarska, ne možemo reći da Švicarska nije demokratska zemlja, ali Švicarska je e, E, izgrađena tako da nadležnost e, ide ide osto prema gore, a e, na samom vrhu, na razini države, rješavaju se problemi koji se ne mogu riješiti na razini kantona. Nijedan kanton ne može počinjavati drugi kanton. Stoga možda bismo mogli pokušati primijeniti model konfederalnog sustava kakav imamo u Švicarskoj. Hvala. Thank you very much. Uh, we got finally Hvala, konačno smo zaključili listu govornika, 12 osoba, tako da se molim da se držite 4 minuta. Gospodin Ništin Holig iz Mađarske. Köszönöm szépen a Hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjedateljice. Mislim da se slažemo da je u posljednjih nekoliko godina e, nastala situacija u Europskoj uniji zbog koje je nužno da način funkcioniranja Europske unije još jednom analiziramo i razmetremo. Vidimo da građani i građanke Europske unije više nemaju e, povjerenja u Europsku uniju. Proces se započet u Bratislavi je proces koji možemo pozdraviti i mislimo da je potrebno da otvoreno i iskreno sagledamo e, gdje se to nalazimo, e, koji su to sukobi s kojima se suočavamo, gdje su neuspjesi. Nakon rekao je da E, bi se po prvi put moglo dogoditi da Europska unija iz krize ne izlazi ojačana, nego upravo suprotno da e, ulazi u zamku dezintegracije. I Brexit je dokaz da već idemo u tom smjeru. I sada je pitanje kako možemo ojačati Uniju tako da bude prihvatljiva za sve zemlje članice. Naše stajalište je da Moramo e, nastaviti vjerovati u europsku ideju, ali ne smijemo e, niti zatvarati oči pred problemima. Treba nam pramaktičan pristup i ne smijemo se prepustiti ideologijama, moramo se koncentrirati poneprije na rješavanje problema. E, tekst e, izvješća Breso Brok ukazuju upravo u tome smjeru. za taj izvješće sadrži vrlo dobre primjere za praktičan pristup rješavanju problema. No unatoč tome moramo reći da danas u Europskoj uniji već imamo dva pristupa kada je riječ o funkcioniranju Europske unije. S jedne strane imamo ovaj federalistički pristup, a s druge strane imamo euroskeptičan pristup. E, i to su ideološki pristupi koji ne mogu funkcionirati. To je onako tradicionalni refleks e, na probleme. E, je, ako nas ne problem, potrebna nam je dublja integracija ili slično, ali mi mislimo da postoji i treće rješenje. A pritom je riječ o tome da se koncentramo ustavno na probleme, da im pristupimo pragmatično i da pokažemo volju da ih riješimo. Moramo imati i hrabrosti da kažemo ako integracija ne uspije, nećemo napredovati. I kada govorimo o paktu za stabilnost i rast, podjednako smo čuli da smo dospjeli u situaciju u kojoj vjerodostojnost e, pakta se kreće prema nuli. A kada je riječ o zemljama koje nisu u eurozoni, E, što je to Mađarska, onda moramo e, još jednom razmotriti e, može li se te zemlje pozvati na odgovornac, primjerice, ako zemlja poput Mađarske kaže da ima određene dvojbe prema, prema i da ima određene dvojbe zadrške prema euru jer su eurozonu primljene zemlje članice e, koje su prekršile sva pravila, koje su pa kao da pravila ne vrijedi za njih i to je dovoljno do toga da se Europska unija danas nalazi u najvećoj krizi i e, zapravo ne vidimo koji bi nas put mogao izvesti iz te krize. Izbjeglička kriza, migracijska kriza također pokazala da postoje izazovi za koje nema brzih, e, učinkovitih odgovora na razini Europske unije. I do da kratko iznesem naš e, prijedlog za rješenje. Mi mislimo da je Europi potreban taj osjećaj uspjeha. Trebaju nam pragmatična, učinkovita rješenja, ali za takvo što treba nam i pragmatičan pristup. Hvala. Thank you very much. colleagues, please. Hvala lijepo, drage kolege. Molim vas da se držite svojih četiri minuta Ima eurozastupnika Barbara Spinelli na četiri minute. Hvala vam, predsjedateljice. Želim toplu dobrodošlicu gospodinu Monti i gospodinu Vitorinu. Oboma se zahvaljujem na vašim izlaganjima. Dire che la parola policrisi eh, non mi convince del tutto. Prije svega riječ kriza mene baš zapravo ne oduševljava. Radi se o riječi koja više od ičega prikriva stvarnost ja bih radije rekla neuspjeh, neuspjeh kojeg moramo riješiti, no svejedno neuspjeh. Smatram da ovdje postoji jedan rizik, opasnost kako odgovoriti na toliko veliku dubinsku krizu, krizu građanstva, a predlažemo zapravo neprestano jedno te ista rješenja. Dakle, svojvrstni trenutak a s Marijom Antonetom. Postoji snažno odbijanje Europske unije i mi sa svoje strane neprestano se vraćamo sa jedno te istim rješenjima. Što se CETE tiče, to najbolje ilustrira ono što želim reći. Kad bismo ostavili Uniju bez ovlasti, zapravo bismo samo oduzeli legitimitet. Smatram da komisija nije ostala bez svojih ovlasti jer je već ondje i prije postojala kriza s legitimitetom. Mišoviti sporazum između komisije i nacionalnih parlamenta zapravo je rezultat krize legitimnosti koja je već postojala sažet ću ono što smatram da su zapravo prioriteti. Prije svega, kao što je gospodin Monti rekao, prioritet je demokratizacija Europe. Kako se suočiti sa nedostatkom povjerenja između građana, koristeći snažnu poruku za demokratizacijom stvari, osobito što se tiče vlastitih resursa. Ovdje me doista zanima rezultat izvješća koji se tom temom bavi. Ključno je da imamo vlastite resurse za nove funkcije, ali isto tako važno je naglasiti koliko je važno pobrinuti se da se tim resursima transparentno upravlja. Uzgled rečeno, mislim da referendumi nisu nužno toliko loša stvar. Postoje taj stalno prisutan strah od referenduma. Okrenemo se na kratko socijalnoj pravdi. Nije dovoljno tvrditi da će ekonomska konvergencija imati utjecaj i u socijalnoj domeni. Smatra da je potrebno imati jasno definirane socijalne paramente. Nadalje, vlasništvo ili upravljanje reformama to je još jedna važna stvar koja nas vraća nazad na ono što sam rekla o CETI što se događa je zapravo sljedeće. Europsko upravljanje razvodnjava velik broj odluka koje nacionalni zakonodavci usvajaju. To je bare, barem moj dojam kada gledam što se događa po Europi. I za kraj, što se ugovora tiče, i naših planova, hoćemo li nastaviti s tim ugovorom ili isposlovati novi. Ono što želim reći je da ugovor koji ima konstitucionalnu ambiciju nije odgovarajući alat za uvođenje pojedinih politika. To nije zapravo nadležnost Ustava. Ustav nam govori kako organizirati državu, kako dobiti ravnotežu između pojedinih ovlasti. A isto tako osigurava izravnu demokraciju, jer to je ono za čime građani smatraju da postoji velika potreba. Jasno mi je da je tako nešto prepuno opasnosti, ali istodobno i to moramo razmotriti. S obzirom da vam ne možemo ugasiti mikrofone, sve vas molim da poštujete vrijeme za govorenje, jer suprotno posljednji govornici neće imati vremena za govoriti. Srbil Kašnov. Vrlo mi je žao što Gifer Hofstadt nije ovdje, bih rado s njim raspravio neke njegove predloge, no nakon više posjeta Bratislavi u proteklim mjesecima i nakon što sam pomno pratio europsko pitanje i zagovarao izlazak Velike Britanije iz Europske unije, pravi razlog iz kojeg sam došao do ovog zaključka, s kojim se velik ljudi složio, jest problem međusobnog povjerenja. Neuspjeh demokracije Europe, koje je zapravo u suštini ove priče Dakle, tektonske ploče Europe postojano se pomiču i to u suprotnom pravcu ako gledamo iz perspektive stabilnosti. Od 45. do 56. stvarila se jedna želja koju sam ja razumijevao. Moj otac poginuo u ratu, ja sam rođen 40. godine, 10. svibnja neki od vas se možda sjećaju što to znači i činjenica da će Europa biti stabilna u tom novom e, sporazumu je nešto za što sam bio. 75. sam glasao za, ali kada sam pridružio se 84. 85. E, radu europskih institucija, shvatio sam da stvara nestabilnost. I ako mogu reći ovoj publici, to je ono sa čime se svi moramo suočiti. Imamo krizu, u Italiji će lako moguće doći do još jedne. I zaključno, to je nešto što se pojavlja i u Francuskoj i u Njemačkoj se pojavilo s izbjegličkom krizom u određenim smislovima i zapravo želim reći konačno pitanje demokracije ovisi o sposobnosti reforme i slobodnom izboru na općim izborima, ali isto tako i tu se ne slažem sa Elmarom kada kaže da je referendum kukavički čin. Ja tvrdim da je to čin hrabrosti i da je to suočavanje ljudi sa stvarnošću, sa onime što se događa i kada vidite masivnu nezaposlenost mladih, razdor između sjevera i juga, kretanje tih tektonskih ploča i tu masivnu nesigurnost i nestabilnost, nije čudo da ljudi glasaju onako kako su do sada glasali, a tako će i nastaviti. Za kraj, što se Brexita tiče, Brexit eh, se vrlo dobro odvija, nije došlo do Armagedona, nacionalni statistički ured je pokazao da su prasle investicije, FUCI indeks, pala nezaposlenost, maloprodajni indeks je na vrlo visokoj razini. Nije došlo do Armagedona, Google, Facebook, Nissan, Jaguar, čak i Britansko bankarsko odruženje vrlo se konstruktivno postavilo. Tako da ću zaključiti, postoji dobra budućnost, i van onoga što ja smatram da je postala nedemokratska, disfunkcionalna i sve neuspjela, više neuspjela Europa koja nije ispunila očekivanja onih koji su 75. glasali za ostanak u Europskoj uniji. Ako ljudi to ne mogu zaključiti na temelju činjenica, da mi je doista žao jer jednostavno se krećete ka nečem što je mnogo gore od obične krize. Hvala vam. Sima Malotra, također iz Velike Britanije, Donjeg doma. Hvala, zahvala bih i svim govornicima na doprinosima. Sa zadovoljstvom sam vam se danas pridružila kao članica novog odbora u Donjem domu, odbora za napuštanje Europske unije. Ja sam laboristička zastupnica u parlamentu i donedavno bila sam druga na u timu za ekonomske i financijska pitanja naše stranke. Također mogu spomenuti da smo Sir William i ja, da se možda ne slažemo oko nekoliko tema. Ja sam aktivno zagovarala ostanak u Europskoj uniji ne zbog toga što vjerujem da je Europska unija savršena, i razumijemo da će složene političke strukture uvijek morati razvijati se, već sam zagovarala ostanak zbog toga što smatram da zbog našeg članstva je naša zemlja prosperirala. I smatram da je Europska unija možda bila najbolji mirovni proces koji je svijet ikada vidio. Također vjerujem da i naša rasprava koju su morali povesti bila vrlo složena i svi nisu u potpunosti razumjeli pitanja kojima se radi. isto tako vidim da je način na koji se ta rasprava vodila, na osjećaj koji su ljudi imali, a to je da ne raspolažu s dovoljno informacija, dovoljno razumijevanja u Europskoj uniji vrste utjecaja koje naše članstvo ima na njihov mir, prosperitet, sigurnost, da je to zapravo bio dobar pokretač da ljudi glasaju za napuštanje. Lakše je glasati da se nešto napusti ako se to smatra s uzrokom problema, a ne rješenja. Kada govorimo o izazovima s kojima se pojedinci ili nacije suočavaju. Vjerujem dakle da su sve rasprave koje se danas odvijaju i svakako će se nastaviti vezano uz e, razgraničenje ovlasti, ravnoteže, da su to sve važne stvari i da su važne i za nas u Velikoj Britaniji. Rasprava koja se i dalje nastavlja je kakvi će biti naši budući odnosi sa Europskom unijom. Po meni i po mnogim drugima To bi trebao biti pozitivan odnos, odnos poštovanja, jer mi ne napuštamo Europu. Vi ste dalje naši susjedi, naši saveznici i u zajedničkom interesu održati pozitivan odnos. To kažem zbog toga što i u našim zajednicama imamo neprestane e, rasprave. Ja razgovaram sa mnogima u svojoj izbornoj jedinici i ljude brine što situacija nije toliko ružičasta. Postoje dvije strane svega. Ja imam drugačiji stav o procjeni koju smo čuli prošli tjedan. Došlo je do pada proizvodnosti, nesigurnosti vezano uz investicije. Mladi smatraju da ne smatraju da dobivaju radna mjesta koja su prije mogli dobiti. No, u ovoj raspravi oni koji su za i oni koji su protiv ostanka moraju zajednički raditi kako bismo kao nacija mogli dalje i to u smjeru bolje perspektive. Unutar našeg odbora Select bavimo se o pregovorima pregovaračkim ciljevima naše vlade, koji bi ciljevi Velike Britanije trebali biti, koji su rizici i prednosti pred nama, a isto tako to je jedna važna rasprava o tome kako se pobrinuti, a to je interes onih koji ostaju u Europskoj uniji kao i Velike Britanije, kako shvaćamo potrebu za neke prelazne odredbe i kako će to izgledati. To je doista iznimno složeno, no za kraj bih rekla da je važno shvatiti je raspon tih stajališta koje u, u Velikoj Britaniji postoje složenost rasprava, ali potrebu da se da stavimo baviti pitanjima primjerice može li se provesti reforma slobode kretanja sa većom fleksibilnošću za države članice i da li to i na koji način možemo smatrati načinom na koji bi Europska unija možda zajednički trebala ići dalje. Hvala vam, kaže mi Ždovski. Gospođo predsjedateljice, kolege, profesori, slažem se e, sa time da nema potrebe za promjenama ugovora. Netko je spomenuo međusobno povjerenje, s time se slažem, no ne radi se samo o međusobnom povjerenju između država članica. Radi se tu i o međusobnom povjerenju između pojedinih europskih institucija i država članica. Mislim da uklanjanje euroskepticizma i centralizma bi bio naš odgovor. Skeptičan sam naspram raznih raznih projekata s naše strane koji pokušavaju vijeću nametnuti nov način funkcioniranja. Smatram da bi vijeće trebalo imati pravo da samo odluči kako žele funkcionirati. Profesori su nam dali neke smjernice o tome što bi se u budućnosti moglo dogoditi Stabilnost javnih financija je nešto što je ključno. Također postoje i neke neformalne prepreke koje blokiraju funkcioniranje slobodnog tržišta, koje otežavaju trgovinu na jedinstvenom tržištu, a isto tako imamo i pitanje transparentnosti izvješće Gigold bi smo trebali u ovom kontekstu iznimno ozbiljno shvatiti. Što se ugovora tiče, ratifikacija nečega je uvijek posebna odluka, kvalificirana većina ili do koja se dolazi kroz referendum i nije moguće zaobići volju naroda. Potrebno je donijeti mudre odluke i zatim da ih stanovništvo prihvati. Lenora Čingnom. Hvala vam, zahvaljujem svim govornicima prije mene. Smatram da se ova rasprava odvija u za jedne povijesne prekretnice i svi se moramo baviti time kako riješiti ove krize koje utječu na naše zemlje. Slažem se sa onime što je rekao gospodin Monti. Osim preinake ustava, trebali bismo se usredotočiti na nošenje s političkim i kulturološkim pitanjima koje su važne i meni kao državljanki jedne države članice koja je uloga politike u rješavanju ove krize. Uloga je vrlo važna, nemojmo se zavaravati, nemojmo misliti da možemo jednostavno zaustaviti krizu Europske unije radom na našim institucijama. Nemojmo se dakle zavaravati, mora doći do političke i kulturološke promjene, sjetimo se koji je naš razlog postojanja kao Europe. Važno je da razmislimo o tim stvarima u kontekstu referenduma koji je gospodin Brok spomenuo. Talijanski referendum je sve talijanske građane suočio s vrlo važnom odlukom što se tiče koncepta njihove vlade i načina upravljanja. Dakle, čini se da nije moguće donijeti neke opipljive odluke kada se ne može uključiti u proces donošenja odluka. Vlada i vladanje znači da postoje ljudi koji kontroliraju političke procese i donose odluke. Smatram da bi trebali imati pozabaviti se pitanjem upravljanja kao dvojnim pitanjem od ove teme. Što se ratifikacije CETE tiče, mi smo se morali nositi sa pitanjem uloge nacionalnih parlamenta u ovakvim mješovitim ugovorima koji imaju snažan utjecaj na ekonomske politike pojedinih država članica. E, ja smatram da bi države članice trebale biti u mogućnosti uključiti se u ovakve procese ratifikacije koje imaju globalni učinak. Važno je da nacionalni parlamenti mogu na to djelovati. Kad kada ste možda u sretnom položaju da ste u većini, no kad kada se drugi okupljaju uz ili protiv vas. Kada gledamo nedavne izbore, referendume, oni šalju jasno negativnu poruku establishmentu koji se sve više više udaljava od građana. Dakle, na mjestu je da mi pokažemo da političari mogu donositi politike i pobrinuti se da dođe do mogućnosti upravljanja. Članak 138. italijanskog ustava kaže da ukoliko dvije trećine ne glasaju za ustavnu reformu, tada se mora održati referendum. Hvala vam lijepo, dragi kolege. Molim vas da skratite govore. Mm, zastupnik Každrubalis. Hvala vam, predsjednice. Dragi kolege, tko će preoblikovati Europsku uniju? Brisel ili države članice na najvišoj resini? Kome pripada europski projekt? To je temeljno pitanje. No, smatram da danas nismo uspjeli dobiti odgovor o tome, ali trebali bismo svejedno nastaviti s radom. No, da bih nekoliko komentara vezano uz izvješće koje je izložio moj dragi prijatelj Elmar i njegova važna kolegica. Trenutno se suočavamo sa Europom više brzina, ali najvjerojatnije i sa raspadom Europe. Neki bi mogli reći da mjere iz ovog izvješća nisu dobar put ka institucionalnim poboljšanjima Europske unije, već ka raspadu. Produbljivanje centralizacije sve veća ovlast europskih tijela ili odricanje potrebe za jednoglasnim procesom donošenja odluka provokativni su prijedlozi koji su se već do sada pokazali destruktivnima. Prisjetimo se nedavne prošlosti. Prije referenduma o Brexitu, europske vođe su pozvali na produbljivanje obrambene unije, kao i na reviziju izbornog zakona za Europski parlament. To je pak potaknulo bijes u Velikoj Britaniji. Možda se radi čisto o retoričkom pitanju, no možda netko ima odgovor zbog čega takvi centrifukalni prijedlozi dolaze iz Brisela. Produbljivanje europske integracije u trenucima kada raspoloženje za to sve snažnije samo će dovesti do neželjenih posljedica. Davanje većih ovlasti nad nacionalnih institucija, no zadržavanje ugovora kao nečim, nečega što je nedodirljivo nije iskrena reakcija na stvarno stanje. Pa meni ne bismo se trebali bojati mogućih scenarija razvoja, daljnjeg razvoja Europske unije već otvoreno raspravljati o prednostima i manama. Mnogi objektivni faktori pokazuju da građani Europe e, žele da ih se više sasluša, više čuje. Iako neki to poriču, objektivno je točno da nacionalna država i dalje ostaje tijelo koje jamči demokraciju jer jedina ima legitimni suverenitet. Jedno rješenje, dakle za rješenje ovog institucionalnog pata, jest sporazum između država članica i jednoglasno se mora donositi sve suštinske odluke, a ne kroz glasanje kvalificiranom većinom. Imamo savršenu praksu donošenja odluka na Vijeću za vanjske poslove. Jednoglasnost je uvijek nešto što je teško postići. No, to je ono za što smo mi političari ovdje. Kvalificirana e, većina je oblik glasanja koji dolazi, koji dovodi do situacije koja u sebi sadrži proturječje. Ako pokušavate riješiti institucionalnu pat poziciju s državama članicama, bojim se da će to dovesti samo do još većeg broja daljnjih egzita, izlazaka iz Europske unije. Hvala vam, Marija Trenta Filu iz Grčke, sljedeća ima riječ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κορύφωση της προσφυγικής κρίσης Hvala, dragi kolege. Suočavamo se ovdje sa najvećom izbjegličkom krizom, najvećim kretanjem stanovništva nakon drugog svjetskog rata. Cijeli niz kriza Europsku uniju stavio na kušnju i vidjeli smo da Europska unija za sve te krize nije bila spremna i nije bila učinkovita. Svjedoci smo sve većeg broja država članica koje su porobljene dugom dug se danas koristi kao alat za kontrolu stanovništva i sve više i više štednje, sve manje i manje radnih mjesta. Također dolazi do nametanja mjera kroz pakt za stabilnost, no mjera koje ne djeluju, koje dovode do još veće štetnje, štednje, do još većeg dugovanja i do začaranog kruga. Vrijeme je promijeniti kurs, stvoriti jedan novi komplet ideja koja se temelji na zajedničkim vrijednostima pravde, jednakosti, ljudskih prava, socijalnih prava, socijalne kohezije te poštivanja međusobnih razlika. Moramo sklopiti novi ugovor ponovno uspostaviti važnost kolektivnih inicijativa u očima našeg stanovništva. Potrebna nam je preraspodjela bogatstva, mjere koje će zaštititi okoliš. Moramo završiti sa ovim neprestanim mjerama štednje i politike koje stvaraju utvrđenu Europu. Moramo riješiti izbjegličku krizu kroz solidarnost, domaćinstvo, dobro ali ne samo kroz to, već i kroz promicanje mira na Bliskom istoku i u Siriji. Dakle, moramo djelovati kako bismo uzroke migracija zaustavili. Moramo zaustaviti zidove koji su stvorili još izbjeglica u čemu sudjeluje velik broj država članica. Moramo riješiti problem Cipra jer status quo Cipru je nešto što je neprihvatljivo. A postoje mnogi prijedlozi za to, primjerice prijedlozu Atenskoj deklaraciji nakon inicijative našeg premijera. Ti prijedlozi mogli bi poslužiti kao temelj za nove hrabre politike koje su i kako potrebne svim europskim građanima. To bi bio dobar način ponovnog zadobivanja povjerenja naših građana. Spomenut ću neke od tih politika. Europski strateški fond za investicije treba bi udvostručiti svoje resurse. Moramo poduzeti mjere za borbu protiv nezaposlenosti u zemljama gdje je ona visoka. Moramo se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza, agresivnog poreznog planiranja. Moramo se boriti protiv socijalnog dumpinga. A u području izbjegličkih politika moramo imati sveobuhvatni paneuropski sistem za tražitelje azila i dodjeljivanje statusa izbjeglica. Također moramo provesti već dogovorene odluke Europskog vijeća o premještaju i usredotočiti se na borbu protiv uzroka nezakonite migracija. Moramo bliže surađivati između pojedinih sredozemnih zemalja i osnažiti suradnju s trećim zemljama na sredozemlju. I za kraj moramo se usredotočiti ponovno na pitanje transparentnosti, demokratski legitimitet za nacionalne i europske parlamente je nešto što ne trebamo uzeti zdravo za gotovo. Građani ne žele samo na vijestima slušati o našim mjerama, već ih žele osjetiti u svojim svakodnevnim životima bilo koja rezolucija ili mjera može stvoriti zajedničku politiku i osjećaj suradnje. Hvala. Mm, thank you very much. E, pan... Hvala. Sada je na redu govornik iz Poljske. Hvala vam lijepa. S velikim e, zanimanjem sam slušao naše izvjestitelje i volio bih nešto dodati, jedan komentar. Svi mi ovdje u ovoj prostoriji trebamo imati zajedničko vjerovanje da nije dovoljno slušati jedni druge. Moramo slušati naše građane, slušati ljude Europe. Danas smo čuli brojne govornike koji su govorili o potrebi za većom integracijom. Ja bih mogao u to povjerovati, ali ako se sjetim Poljske, što kada se vratim u svoju zemlju, da im kažem da su u krivu, jer Poljaci ne žele dodatnu integraciju Europske unije, a mislim da Poljska nije jedini slučaj, već mislim da to vrijedi za brojne države članice. Ljudi žele snažnu Europsku uniju koja se može nositi sa izazovima i žele Europsku uniju koja se brine za naše interese i sigurnost zajedno s NATO-om, ali ono što ne žele jest daljna integracija. I to nije neka novost. Prvi signal pojavio se još 2005. Sjetite se samo referenduma o ustavu, o europskom ustavu. Mislim da tada europske elite nisu dobro čule poruku koju su im poslali građani i ljudi nisu razumjeli da su zapravo europljani izgubili želju za daljnom integracijom. Danas imamo države članice koje i dalje žele integraciju, ali moramo pogledati što građani žele, a oni ne žele integraciju. To ne možemo samo tako ignorirati. Nije istina da ne želimo zajedno izgradati i, izgraditi i ojačati Europsku uniju. Želimo, ali to se mora temeljiti i na načelima suverenih država. Slažem se s Elmarom Brokom. Mora postojati jasna podjela nadležnosti između Europske komisije i vijeća. Europska komisija nije savršena i ona radi pogreške i ponekad podcjenjuje važnost parlamenta država članica. Na uzmite u obzir žuti karton ili upućivanje radnika. Činjenica je da postoje jasni zakonodavni postupci i mi smo vidjeli kako Europska komisija krši pravila. Kako ne slijedi te navedene zakonodavne postupke. Gospodin Brok u svojem govoru spomenuo je ugovore i 1993. Njemački ustavni sud donio je presudu o ugovoru iz Maastrichta i tada su države članice imale zadnju riječ. One su bile te koje su odlučivale o budućem smjeru Unije. I da zaključim, izgradnja ove Unije težak je posao. To je poput e, gurmanske kuhinje. Morate imati sve sastojke i okusi moraju biti uravnoteženi. Hrana ne smije biti ni preslana, ni prekisela, dakle morate paziti na detalje. Ne možete samo sve staviti u pečnicu i nadati se najboljem jelu. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. I ovo je doista bilo uzbudljivo poslijepodne, a sada rasprava postaje još uzbudljivija jer govorimo o budućnosti i legitimnosti Europske unije. Mislim da je zanimljivo ono što smo mogli pročitati u dokumentima koji su nam poslani. U njima piše kakve mjere možemo poduzeti kratkoročno i dugoročno. U kratkom roku mislim da je važno doista ozbiljno shvatiti transparentnost i demokraciju. Jer kada pogledamo koje probleme europski građani smatraju važnima, vidimo da postoji problem nedostatka transparentnosti. Mislim da je važno da uspostavimo dobru transparentnost u svim institucijama. Što se tiče razumijevanja demokracija, iznenadilo me kada je gospodin Monti spomenuo ratificiranje raznih akata. Dakle, prije smo imali referendum, bilo je dosta referenduma koji su doveli do sukoba, a ne do suradnje. I mislim da je zato važno da ozbiljno shvatimo referendume. Moramo se međusobno slušati. Bilo je strašno vidjeti kakvi su problemi nastali sa ratifikacijom CETE prije nekoliko tjedana, jer je jedan mali regionalni parlament vodio borbu protiv cijelog vijeća. I to nije bilo ni malo lijepo, ali bilo je lijepo da su se oni uspjeli usprotiviti institucijama. I mislim da trebamo raditi u tom smjeru i trebamo ozbiljno shvatiti glas demokracije u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam što ste bili tako kratki i Jonas Gunanson je posljednji govornik na popisu. Hvala lijepa. Prije svega, želim reći da se slažem sa gospodinom Brokom. On je rekao da moramo činiti ono što smo dogovorili na europskoj razini, na taj način stvari mogu dobro funkcionirati. Međutim, nedostatak solidarnosti koji se pojavio među državama članicama, to je zapravo pravi uzrok nepovjerenja unutar Europske unije, a ne kako institucije funkcioniraju. To nije problem. Naravno, meni kao dobra ideja zvuči da trebamo dodatno podesiti način na koji funkcioniraju institucije, ali u osnovi problem je to da naše odluke se ne provode. Na pogledajte, pogledajte migracijsku krizu i naravno da to izaziva dodatnu krizu nepovjerenja u ono što poduzima Europska unija. Nacionalni parlamenti snose veliku odgovornost i njihove vlade moraju odgovarati a mi moramo ozbiljno shvatiti tu misiju kako bi naša demokracija funkcionirala. Mi ne možemo doprinijeti to manjku solidarnosti jer će na kraju cijeli sustav se raspasti. Naravno, ne možemo to promijeniti izmjenom ugovora. To nije rješenje već je to pitanje međusobnog povjerenja i to se odnosi i na nas u ovoj prostoriji. Ako ne, ako ne vjerujemo jedni drugima, sustav nikada neće moći funkcionirati. Prije, zahvaljujući Lisabonskom e, ugovoru, dobili smo jedan instrument. Možemo, zahvaljujući kojemu možemo testirati subsidijarnost zakonodavnih prijedloga. Međutim, nacionalni parlamenti nisu preuzeli taj zadatak, jako malo parlamenta testira sve te zakonodavne prijedloge i šteta. Jer to je jedan od načina na koji možemo osnažiti svoje utjecaj. A ako mi ozbiljno ne shvaćamo svoju misiju, naravno da stvari neće funkcionirati i za to ne možemo kriviti nikoga drugoga osim sami sebe svojim kolegama u nacionalnim parlamentima želim reći da ozbiljno shvate svoje zadatke i da od svojih vlada traže odgovornost, jer one su te koje djeluju u vijeću i ako od njih ne tražimo odgovornost, sustav neće funkcionirati. Hvala lijepa. Sada bih prešla na naše paneliste i pitala profesora Montija imali kakve reakcije. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Imam samo jednu napomenu, a to je jedno je moja glavna reakcija na ovu raspravu. Jedno je jasno. Znamo da se Europa nalazi u izuzetno kritičnoj situaciji Zanimljivo je zapravo koliko ljudi disfunkcionalnost Europske unije za disfunkcionalnost okrivljuje Europsku uniju. E naravno, zanemarujemo važnost demokracije i važnost slušanja naših građana. Ako sam možda ostavio dojam da mi to toga nije stalo, želim se sada ispraviti ako sav teret, ako su krivnju za ono što ne funkcionira u Europi svalimo na razinu, na Europsku uniju, na razinu Europske unije, to nije dobro jer mislim da naši nacionalni politički sustavi su ti koji su sve više disfunkcionalni i proživljavaju krizu legitimiteta. Poput mnogih vas, ja sam zastupnik u nacionalnom parlamentu, talijanskom senatu. I mi, nama se svima sviđa naša demokracija i želimo je zadržati. Međutim, ne bismo smjeli zanemariti jednu činjenicu. Funkcioniranje naših nacionalnih političkih sustava vjerojatno je glavni razlog zašto je Europska unija u takvom kaosu. Navikli smo, da, navikli smo na nacionalne političke sustave u kojima postoji vodstvo. Sada nacionalni politički sustavi imaju kratkoročne perspektive, bave se izborima, a čim je netko dođe na vlast, već se razmišlja o novim izborima. Dakle, sve se gleda veoma kratkoročno. I nedostatak dugoročnog planiranja jest e, problem. Na primjer, Kina se time bavi. To nije dobro za Europu i to također vrijedi i za Sjedinjene američke države. Razvoj političkog procesa u našim pojedinim državama članicama sve je više neusklađen sa međunarodnom integracijom. Vjerojatno ćemo morati zaboraviti na europsku integraciju, osim ako se ne budemo snažno borili, i naravno povijest će nam ponovno ponuditi svoje lekcije, jer bez integracije, bez određene razine integracije u Europi doći će do rata, to je sasvim jednostavno. U prošlosti su države članice i njihovi čelnici uložili napor kako bi izgradili zajednički europski dom koji bi djelovao i u nacionalnim interesima. Sada znamo da to više nije slučaj. Brexit, ono što je premijer Cameron napravio, jest nešto ekstremno, ali to je nešto što rade svi čelnici. On je djelovao u interesu svoje političke stranke i u svom osobnom interesu. Ja sam imao čast e, biti član Europskog vijeća. S obzirom na narav naših demokracija koje su obsjednute na dolazećim izborima, koje se održavaju za dvije, tri godine, zatim imamo ankete javnog mnijenja koje predstavljaju ograničenje za političari. Imate 28 članova u Europskom vijeću koji se pretvaraju da odlučuju za Europu, ali zapravo svaki od njih pokušava samo promicati svoj položaj, natjerati vodu na svoj mlin. Činjenica da se Brexit dogodio i gospodin Hemeron s kojim sam bio u izvrsnim odnosima, je zapravo platio veliku političku cijenu. Sve nas to napokon alarmira da ne smijemo biti precinični. Vjerujem da ako mi kao građani ne promijenimo ponašanje naših nacionalnih političkih sustava i čelnika, onda će međunarodna integracija biti nešto teško dostižno i integracija same Europe će biti problematična. Neki od vas su već e, spomenuli da žele snažnu Europu, ali ne kroz integraciju. Nažalost, to nije logično i nije konzistentno. Stoga moje je osobno mišljenje nakon desetogodišnjeg rada u Europskoj komisiji i nakon iskustva u jednoj državi članici smatram da ako Europsku da bi Europska unija funkcionirala samo ako ju učinimo sličnom onom funkcioniranju nacionalnih država jer naše nacionalne demokracije više nisu dovoljno ozbiljne i ne mogu podržati proces integracije, a to je jedina alternativa ratu. Hvala. Mislim da s vremena na vrijeme trebamo i ovakve govore. Mercedes i Elmar, želite li vi reagirati? Tko želi, slobodno uzmite riječ. Mercedes mi je rekao da ja moram prvi početi. Zuerst. Kriza legitimnosti demokracije nije samo europska kriza. Ta kriza podjednako se očituje u zemljama članicama. iz toga nemojte krizu legitimnosti prebacivati samo na europsku razinu. To je to nije u redu. Pogledajte samo što imate u Ujedinjenoj kraljevini e, parlament koji ne može glasati o članku 50 i stupanju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Stoga nemojte okrivljavati Europsku uniju za krizu legitimnosti. Nije Europa kriva za populizam. Drugo, Nadležnost. Nadležnost je u rukama zemalja članica na nacionalnoj razini. Oni su nositelji e, europskog ujedinjenja, oni daju nadležnosti Europskoj uniji i mogu joj oduzeti. Dakle, nadležnosti Europska unija nije uzela sama za sebe, nego su joj prenijete od strane nacionalnih država. i Bilakešev je zamolio da e, nam prepusti oblikovanje budućnosti Europske unije onako kako i mi vama prepuštamo da oblikujete istupanje Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Budimo jasni. Nadalje, moramo jasno e, reći da britanska vlada prije Brexita je e, dala izraditi studiju koje nadležnosti treba vratiti s europske na nacionalnu razinu. Odgovor je bio nula. Slična studija bila je i u, provedena i u Njemačkoj. Odgovor je bio isti. E sad, ovo je jedno je pitanje nadležnosti, drugo pitanje percepcije nadležnosti. O tome se može sada raspravljati sa zemljama članicama, sa strankama, ali tu su dvije različite stvari. Osim toga, ni ovdje nisam čuo niti jedan prijedlog koje nadležnosti s europske razine treba raditi na nacionalnu razinu. Nitko nije dao jedan prijedlog. E, dakle, govorimo o percepciji nadležnosti koje su nacionalne države prenijele na europsku razinu. A ako već govorimo o tome, onda rusko unije treba dati i odgovarajuće instrumente. Ako se da govori, vidimo što je Europa sve e, učinila. E, primjer Mađarske Europska parlament je davno predložio da je potrebna služba za zaštitu granica granica Europske unije, ali zemlje članice su to odbile. E, komisija je davno dala prijedlog koncepta sigurne e, zemlje. E, pa međutim, i to je odbijeno. Poljska i sigurnost. E sada, ako želimo sigurnost, onda moramo i koristiti sve mogućnosti koje nam pruža ugovor i sve ono čemu se raspravljalo u Bratislavi i u okviru procesa iz Bratislave, bolje strukture i tako dalje. Ako zemlje članice 200 milijardi eura izdaju samo za e, sigurnost, a učnice su minimalne, dvostruko više Trošujemo na zaštitu nego Rusije, imamo više vojnika nego SAD, a rezultat je smješan. U Europskoj uniji imamo zemlje članice gdje e, imamo nevjerojatno visoke troškove vojske. To znači mi dajemo 200 milijardi eura zbog pomanjkanja i deficita u suradnji. E, dakle, imamo različite, e, različitu vojnu opremu i onda govorimo ovdje sada o sigurnosti u Poljskoj. Eto, to je ono o čemu ovdje govorimo. Mogao bih vam sada navesti cijeli niz e, sličnih primjera. Mario Montet bolje to zna od mene jer on je predvodio e, i raspravu komisije kasnije u vladi. Da smo 2008. godine imali instrumente za borbu protiv financijske krize kakve imamo danas, tada smo 2008. godine potpuno drugačije e, postupili to znači, Europska unija trebaju ispravni instrumenti. Nije riječ o više nadležnosti, nije riječ o boljoj Europi, nego e, kompetentnije, o boljoj Europi. Dakle, ako nam ne date instrumente, onda ne možemo ni ukloniti nedostatke. To je pitanje intelektualnog postupanja. pitanje koje je postavila Danska je idealno pitanje, dakle mjere e, Vanjskog parlamenta nisu bili protiv e, parlamenta nego većine e, u Belgiji i 27 zemalja Europske unije. Jer većina zemalja i većina Belgijih tijela je CETU. Ako kažemo djelovati treba na europskoj razini, a nitko od nas, jer nitko od nas nije dovoljno značan da se nosi sa izazovima današnjice sam, onda Europska unija mora imati svoj instrumentarije za djelovanje, onda mora imati jasne strukture donošenja odluka. Ili u buduće Malta E, i druge zemlje članice mogu individualno pregovarati i e, dogovarati poslovne i trgovačke ugovore sa Kinom ili sa SAD-om. Možda će to napostati 51 savezna država SAD-a. Možete očekivati što želite, ali tada nećete moći e, očekivati jednakost i jednako vrijednost, jer je onda pitanje veličine podnijeg partnera. Subsidijarnost, solidarnost, nešto nam je potrebno na svim razinama, e, razinama djelovanja i to je nešto što moramo očuvati. Nužno je da postižemo bolje rezultate, ali podjednako je važno reći da to ide ruku pod ruku sa solidarnosti. Međutim, to je uvijek problem, jer male zemlje imaju drugačije težišta od velikih zemalja. Kada je riječ o solidarnosti, siromašne zemlje drugačije težišta od bogatih zemalja. E, i ja osobno sam nekoća kao član e, međuvladine e, konferencije i rekli smo da ako se okupe predsjednici nacionalnih parlamenta ako, ako e, nacionalni parlamenti e, ulože e, prijedlog, tada vijeće ili Europski parlament mogu dati žutu kartu, nas dokončati zakonodavni postupak. Ali to je odbijeno. Međutim, ono što mi predlažemo u našem izvješću jeste poboljšanje situacije za nacionalne parlamente. To je ono što mi predlažemo, ali sami to možete svoje ruke mi mhm, mm, dajemo ovdje ponudu, dajemo prijedlog kako se to može napraviti bolje i mislimo da na temelju toga ćemo moći napredovati i da ne govorimo o većoj integraciji nego o boljoj provedbi e, demokratskoj legitimnosti demokratskim institucijama za naše građane to je nešto dolučujuće. Ne smemo dopustiti da nacionalne vlade e, kažu da nisu sudjelovali o donošenju odluke na europskoj razini. Nego da je kriva Europska komisija. Europska komisija ne može niti jedan zakon donijeti sama. Ako nacionalna vlada sada bježi od odgovornosti i kaže da one nisu krivi za to, onda mi to kao zastupnici, bilo zastupnici nacionalnog ili europskog parlamenta, ne smijemo dozvoliti mora biti transparentno i jasno tko je odgovoran za što. I moramo jasno reći tko se može nositi s kojim izazovom. Samo tada ćemo brzo doći do rješenja. A ne smijemo ovdje govoriti samo ovim pričama, ovim emocijama, o kritičnosti prema Europi, bez ikakvih dokaza, bez ičega. Stoga molim E, da se paze i na stabilnost demokracije u našim e, zemljama članicama. E, političari su uvijek orijentirani na nadležnost građane, na građani na realnost. I stoga to moramo uvijek imati na umu. Hvala, Mercedes. Hvala, gospođo predsjedateljice. Slušajući ovo morala sam pomisliti na ono što je Albert Master, njemački filozof, jednom rekao. On je rekao, Europa je ili sposobna na jedinstvo ili će se u protivnome raspasti. Svi mi možemo i moramo preuzeti odgovornost kako bismo korak po korak ovladali situacijom koja vlada. Sve ovo što smo učinili proteklih godina će biti uništeno ili ćemo morati pronaći novo rješenje, kao što je Elmar Brok rekao. I povijest nas uči da postoji način, postoje načini kako zajamčiti volju, volju građana, iako u našem slučaju nije riječ o državi, nego o savezu država. E, to se može postići samo na način da se osmisli postupak donošenja odluka pri čemu se uzima obzir volja većine građana i većine država članica. To je u načelu i ono što stoji u samim temeljima ugovora. Imamo imamo eh, će načelno proporcionalnosti, ali također i eh, kvantificiranu većinu kojom se donose odluke. Ako Europska unija mora donositi toliki niz odluka. Mnoge nadležnosti, mnogo toga je preneseno na nas. E, puno toga se mora ratificirati u parlamentu ili u obliku referenduma, ali onda sve te e, na zadaće treba i odraditi. I ako to ne učinimo, ako se to ne učini u odgovarajućom brzinom ili odgovarajućom kvalitetom tada za Europsku uniju postaje nemoguće da uistinu odradi posao koji treba odraditi. Kolega Ferost je također govorio o mogućim sustavima, odnosno mogućnostima za poboljšanje sustava, ali važno je da parlamenti nacionalni parlamenti u pojedinim zemljama članicama da također odrede ono što je u njihovoj nadležnosti. Međutim, ako se to ne čini na transparentan i demokratski način, nije u redu. Jednoglasnost nije demokracija, to je samo način kako da se odluke blokiraju. Ako ugovori predviđaju kvalificiranu većinu, tada može doći do blokade, do zastoja e, u može nastupiti situacija u kojoj se prednost daje nacionalnim, a ne europskim interesima. I ponekad je zapravo se, naravno situacija takva da se interese zemalja razlikuju i da male zemlje nemaju iste one mogućnosti koje imaju velike zemlje članice. I znate da se slično događa i prije provođenja e, parlamentarnih izbora na europskoj razini. E, to se događa i u mojoj zemlji, ali moja zemlja se korak po korak sve više uključila u sve, postupke i to je dobro do velikih prednosti i za našu zemlju. Nije riječ samo o povećanju tržišta, nego korak po korak bilo je riječ o odlukama i normama koje su nam omogućili da postanemo gospodarska sila kako smo danas. i mislimo da s time treba nastaviti dalje, ali naravno u okviru vlastitih nadležnosti. E, kolega Monti je također rekao da ne nešto slično zemlje članice kroz vijeće sudjeluju u postupku donošenja odluka i mi želimo i kroz ovo izvješće podsjetiti da taj postupak odlučivanja znači i sudjelovati u njemu, a ne samo protiviti se. Dakle, ne možemo samo postaviti, mora se postaviti pitanje vlastite vlade što ona čini na unije, jer postoje jasne mandate, mandate koji se dodjeljuju vladama i predstavnicama vlada kada dolaze na sastanak vijeća. Nije dovoljno samo protestirati i protiviti se, nego je e, riječ o tome da se gleda je li vlada ispunila mandat koji je dobila. mi želimo ovim izvješćem podsjetiti na to da kada se govori o institucijama, da postoje naravno građani koji protestiraju i istina živimo u doba krize, odgovori koji smo dali na tu krizu možda nisu bili dostatni, međutim to je institucionalna, ne politička kriza, institucionalna poboljšanja u okviru onoga što nam daje ugovore E, doprinose tome da se na demokratski, transparentan način e, proces donošenja odluka približi europskim građanima. Pitanje na koji način uspostaviti bolji odnos sa nacionalnim vladama, s predstavnicima nacionalnih vlada, kako bi se taj kompleksan mehanizam Europske unije bolje formunicirao i to ne samo E, na europskoj nego i na nacionalnoj razini. I unutar nacionalnih razina imamo regije koje e, preuzimaju određene nadležnosti, imaju mandate i time mogu utjecati i na odluke na nacionalnoj razini. Dakle, nama je važno da se postojimo ciljevi. Nije li riječ samo o institucionalnoj reformi, nego o institucionalnim reformama koje nam omogućavaju da također postignemo i polučimo rezultate. I mislimo da je upravo to ono što treba napraviti i to je ono što smo pokušali ovdje zajedno sa kolegom Brokom E, da, znane se, ako imate vremena pozabaviti se s ovom tematikom, ako imate vremena pročitati e, izvješće i ovo što smo stavili na raspolaganje, onda bi to moglo biti itekako korisno kako biste vi u okviru svojih nacionalnih parlamenta mogli nastaviti inicijatirati ovaj rad e, samog iniciranja postupaka do njegove provedbe. I one zemlje koje su članice eurozone i europskog semestra vrlo je važno, a vi to također znate, da se faz, da se to sve osmisli tako da dobro funkcionira. I to je za nas vrlo važno, vrlo važno kako smo postigli rezultate koje želimo, koje očekujemo. Dopustite da se zahvalimo svima na e, sudjelovanju u ovoj raspravi i razmislite o sljedećemu. Često je funkcioniranje institucija važno. Važno iz političkih razloga koji su ovdje već navedeni. Međutim, E, vrlo je jasno da postoje i pravila. Pravila kako bi se na diferencirani način napredovalo. Dakle, oni koji žele dublju integraciju to mogu napočiniti na temelju ugovora. Oni koji to ne žele mogu ostati na status quo. Ali uvijek u okviru odredaba koje su zacrtane u ugovorima i mm, taj ugovor omogućava da se iz Europske unije istupi kada se više ne može e, biti ostati e, članom Europske unije. Elmar, jedna minuta. Evo, samo kratko. Kvalificirana većina vrlo je važna u postupku odlučivanja zemalja, 28 znači, zemalja članica. U protivnom, unutarnje tržište ne bi moglo postojati. Bez kvalificirane većine nema e, unutarnjeg tržišta. E, osim kada je riječ o ustavnim pitanjima i pitanjima izmjene ugovora, to je nešto drugo. Drugo, suverenost. E, zemlje članice su nositelji suverenosti, ali u onom trenutku kada se nadležnost pretaje na drugu razinu, onda je riječ o podijeljenoj suverenosti, a kada se u okviru podijeljene suverenosti e, donosi odluka, onda se postupak mora poštivati kao takav. Ne možemo reći po ovom pitanju to prihvaćamo, po drugom ne. I ovo može se zaobratiti e, Europskom sudu, ali ne možete reći ne prihvaćamo odluku jer u ovom pitanju želimo suvereno da nacionalno nacionalne razini. Jer ako predate nadležnost e, druge drugoj razini, onda morate poštovati odluku donesenu na toj razini. Hvala. E, htjela bih zaključiti ovu raspravu s nekoliko riječi o mm, nekim aspektima koje su ovdje mogli čuti. E, htjela bih se nakratko vratiti na građane u cijeloj ovoj priči i vjerojatno se slažete sa mnom da posljednjih godina i desetljeća europske integracije, način na koji je funkcioniralo europsko društvo, njihove prilike, zamrzu očekivanja, pristup institucijama, informacijama, već se, se sve to promijenilo, dramatično se mijenja u današnje vrijeme, a izvješće zapravo Mm, postavlja pitanje na koji način možemo bolje iskoristiti manevarski prostor koji imamo u ugovorima i u pravnom okviru, na koji način možemo prilagoditi Europsku uniju promjenama koje se događaju u svijetu i u društvu. No istovremeno moramo taj proces sagledati iz nešto drugačije perspektive Političke institucije, javne institucije ne samo na europskoj nego i na nacionalnoj razini e, su u posljednjem desetljeću e, zaostajali, pogotovo kada je riječ o uzimanju u obzir e, očekivanja i potreba građana i te institucije ponajprije mlade generacije koje dolaze u parlamente raspravljaju s nama, one ih gledaju kao zastarjele, suvišne i neki nas vide kao institucije establishmenta i to je zapravo um, percepcija nas s kojom se moramo nositi. I slično se događa sa nacionalnim institucijama. I u Europskoj uniji ne možemo pronaći primjer ni na europskoj ni na nacionalnoj razini učinkovitog narativa koji će se usprotiviti populizmu i mislim da tu postoji vrlo jaka potreba za prilagodbom i na razini institucija Europske unije i mi kao Europski parlament smo proteklih godina poticali pone prije rješenja za one probleme koji su ključni za građane. Naši odbori radili su i na pitanjima izbjegavanja plaćanja e, poreza, e, utaje poreza, bavili smo se temama korupcije, e, participacije u donošenju političkih odluka, odgovornosti i zapravo to mm, čemu se posvetile europske institucije, da se da tu ne možemo pronaći puno primjera niti na nacionalnoj razini i mislim da se time trebamo zajedno pozabaviti. Ako to sagledamo iz te perspektive, onda možete i vidjeti e, da sve je veća potreba za e, participacijom u donošenju odluka. Ovdje gledam komisiju i e, Šefida koji je zastavio izvješće, Europska komisija je napravila grešku da nije odmah reagirala na inicijativu europskih građana gdje smo imali razne primjere um, peticija prikupljanja milijuna potpisa kako bi se Europska komisija pozabavila pitanjima od važnosti za građanje Europske unije. I mislim da tu nije dovoljno učinjeno kako bi se skoristile sve mogućnosti interneta, moderne tehnologija, kako bi se upravo europska politika učinila interaktivnom, atraktivnom i kako bi e, europska demokracija ne samo proradila, nego kako bi postala e-demokracija posljednjih desetljeća, rekla bi, vodili smo puno rasprava, govorilo se puno o E, slobodne demokracije, ali bom se da nismo dovoljno uložili za razvijanje odgovarajućih mehanizama bilo na europskoj ili na nacionalnoj razini. Da, mislim da upravo ovdje vidimo potrebu za promjenom, vidimo potrebu za promjenom metode rada institucija Europske unije, promjenu fokusa Um, kao što smo mogli čuti iz govora Marija Mo, e, Monte i kolege Vitorinija i da se trebamo pozabaviti određenim e, politikama i političkim aspektima kako bi oni bolje odgovorile na zeitgeist, na duh vremena i kako bismo postigli ili pronašli rješenja za veću otpornost institucija Europske unije e, u današnjim vremenama. Jer puno je toga što može izazvati krizu, ali dopustite da zaključim rečenicom o ugovorima. Mislim da oni među nama koji govore o potrebi suočavanja s izazovom novih ugovora, onda moram reći da iz te perspektive je ugovor zapravo suvišan. Ako želimo otvoriti Europsku uniju, ako želimo učiniti demokratske, želimo otvoriti za građansku trenutačno postojeći ugovori ne omogućavaju jači participacijski proces, ne daju nikakva jamstva građanima, ne daju mogućnost da utjecu na odgovor, ne daju nikakve E, garanciju da će građani biti saslušani kada se obrate e, i ugovori gledajući upravo iz te perspektive, e, ne pružaju e, dosadan pristup e, organizacijama civilnog društva procesima donošenja odluka. I stoga mislim da moramo uistinu se okupiti i osmisliti zajedničku viziju budućnosti i to je trenutak u kojem moramo biti i pragmatični, ali i biti vizionari i moramo se dogovoriti i zato imamo ovaj sastanak ovdje Moramo, u prošlosti smo se također sastali, dogovore rekli želimo surađivati, raditi zajedno, e sada moramo vidjeti kako obraniti tu odluku. I sada ako svi zajedno, svih 27 ili 28 zemalja članica želi raditi zajedno, onda će možda biti oni koji će dijelite taj način mišljenja i oni koji će otići. Naravno, postoji tu i rizik od podijeljene Europe, Europe dvije brzine i mislim, ali bojim se to nije u našem interesu. I stoga, evo, zahvalila bi svim onima koji su nam se danas pridružili na ovom sastanku i kao što sam jutro se rekla, bilo bi korisno ako bismo se mogli ponovno sastati i Mm, ponovno raspraviti o izvješću o provedbu, o provedbi ugovora, postaviti se pitanjem na koji način se ugovori provode, koja je uloga nacionalnih parlamenta u tome. Mislim da bi to bilo vrlo korisno za budući rad, za buduću suradnju ili čak da odemo i korak dalje od pukog političkog dijaloga kada je riječ o e, donošenju političkih uloga. Mislim da svi su ovdje otvoreni da predstave e, spremni predstaviti izvješće o kojima su nas ovdje govorili. Svakako se možemo poznati i izvješćem o e, provedbi ugovora i u ime kolega odbora AVKO želim zahvaliti svima na otvorenosti, na suradnji. Želim vam, vam ugodno večer ovdje u Briselu i siguran put e, kući. Dakle, time završavamo ovaj dio sastanka, ali članove odbora AFKO molim da ostanu. Nastavljamo sa sastankom odbora AFKO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 Hvala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

Drage kolege, možemo nastaviti sastanak odbora. Prije među parlamentarnog sastanka započeli smo baviti se točkom o europskom sistemu osiguranja depozita gdje sam ja izložila glavne točke svog mišljenja. A sljedeće pod ovom točkom bit će saslušati izvjestitelje u sjeni, od kojih je samo Mercedes Bres ovdje, pa ću riječi dati njoj i obavijestiti vas o vremenskim rokovima za dovršenje ovog mišljenja. Mercedes. Hvala predsjednice. Mislim da smo svi već podosta umorni za bavljenje ovako složenim pitanjem. Po meni izvješće se kreće u dobrom smjeru. Stvari dobro djeluju i nemam nekih osobitih komentara. Ono što ste vi predložili nije ništa previše kontroverzno, nijedno. Što se pitam je, nedostaje li što? Te ukoliko da, možda bismo pokoj amandman mogli na to i uložiti. I to bi bilo to. Mislim da smo za sada zadovoljni vašim prijedlogom. Moram reći da nismo imali previše vremena detaljnije se time pozabaviti. No, odvagnut ćemo taj prijedlog. Donekle nas je iznenadio dio teksta koji se bavi zemljama koje se postupno pridružuju sistemu i sa time se slažemo. A za druge stvari možda ćemo se njima morati još pomalo zabaviti. Hvala vam ukoliko nemamo drugih izvjestitelja u sjeni. Zamolit ću izvestelje sjeni da pri ulaganju amandmana poštuju rad AFKO odnosno nadležnosti kako bi bila što je veća šansa da se naši predlozi usvoje i na AFKU. Rok za podnošenje amandmana 8.12. i 18. razmatranje amandmana i glasanje 30. siječnja sljedeće godine ukoliko ne dođe do nekakvih dramatičnih promjena u vremenskom okviru rada Ekona. Dakle, trenutno je ovo vremenski okvir za izvješće. Hvala vam lijepo, ovu točku dnevnog reda zatvaram pa prelazimo na posljednju veću točku. da se kolega iz komisije vratio. Dakle, imam prijedlog izmjene međuinstitucionalnog sporazuma između parlamenta vijeća i komisije o proračunskoj disciplini, suradnjim proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju, što je upućeno na AFKO, jer se očekivalo da će doći do potrebe za međuinstitucionalnim sporazumom, odnosno pregovorima o reviziji i uspostavi nečega. krizne pričuve Europske unije. Možda najbolje da vama dam riječ pa ćete nam vi to sami objasniti. I po meni mogli bismo prekinuti raspravu nakon novih informacija koje dobijemo. No, odlučit ćemo tome nakon. Izvolite. Hvala sam iz opće uprave, glavne uprave za proračun Europske komisije. Samo bih podsjetio da prijedlog za izmjenu međuinstitucionalnog sporazuma je povezan s prijedlogom komisije u kontekstu srednjoročne revizije višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se ova nova krizna pričuva e, stvorila, a pregovori u vijeću su u ovoj fazi već napredovali i došli smo do političkog sporazuma i postupka pristanka. Krizna pričuva trenutno nije sastavni dio cjelokupnog političkog sporazuma na strani vijeća pronašli su nove načine za poboljšanje mehanizma za fleksibilnost, što je nužno, ali što znači da izmjena međuinstitucionalnog sporazuma ne bi bila nužna. Dakle, to bi tada ispalo iz zakonodavnog paketa i MFF i financijska uredba bile bi sredstva kojima bi se ovo prevelo, pretvorilo u pravni tekst. Hvala vam, mislim da je situacija tu poprilično jasna. Mm, ne bih još željela zatvoriti ovu temu jer još imamo neku mikro mogućnost da se stvari promijene. trenutno čini se da neće doći do međuinstitucionalnog sporazuma, niti revizije, niti krizne pričove, što bi značilo da se ovo pitanje zatvara i doći će trenutak kada ćemo s tome obavijestiti i kada će odbor donijeti odluku. U bliskoj suradnji sa komisijom ćemo pratiti razvoj te situacije. To je zadnja glavna točka pod razno, zapravo nemam ništa za dodati, je sljedeći sastanak Samo jedna informacija, dakle mi ćemo uskoro dva sastanka, čajni sastanak 5. prosinca i izvanredni sastanak 8. oba u Briselu. 8. glasamo o ova dva izvješća pa će se raditi o vrlo važnom sastanku. Također imamo prijedlog, koliko shvaćam, koji je već poslan koordinatorima da se u ponedjeljak u dva sata održi sastanak koordinatora? Ne. Dakle, to je ponedjeljak, petog, kada i onako odrijemo sastanak. Ako se ne varam, ja sljedećem tek u dva, pa je to za mene prerano. Još nemate privatni mležnjak? Imamo veliki skandal sa helikopterom u Mađarskoj, pa onda ne idem na to. Možda meni mogu posuditi neki uređaj. Dakle, radi biste nakon sastanka. Sorry, I have a, a, I have a, meeting uh, of two hours. I am not sure to finish. It's, okay. a, a debate uh, round the lounge.